Dobro jutro, dame i gospodo. E, kako nam je već prošlo 13 minuta od početka službenog početka sastanka predlažem da započnemo sa radom, iako još nisu svi članovi odbora stigli. Dakle, počinjemo sa radom. Primili ste nacrt dnevnog reda, prijedlog dnevnog reda za sastanak odbora za regionalni razvoj za četvrtak 26. veljače. Moram vas pitati da se složite sa nekim izmjenama tog predloženog dnevnog reda. Kao prvo, koordinatori su održali izvanredni sastanak 11. veljače u Strasburu kako bi odlučili o imenovanju izvjestitelja za četiri hitna izvješća oni koji su na današnjem e, dnevnom redu, to je točka 9.12. E, ti dosje vam je tajništvo poslalo prošli tjedan. Mogu li vas zamoliti da formalno prihvatite e, stavljanje ovih dosjeja na dnevni red odbora? Hvala lijepa. Kao drugo, nakon objave prijedloga dnevnog reda, komisija je Europskom parlamentu dostavila jedan delegirani akt. Već ste unapred upozoreni na to i to vam je dostavljeno kao nacrt u e, studenom 2013. a i formalno 19. veljače. To se tiče jedne čisto tehničke stvari i tiče se nekih e, stvari e, u vezi sa stupanjem na snagu Europskog fonda za e, pomorstvo i ribarstvo. Europski parlament to treba prihvatiti ili odbiti. Na plenarnoj u Ožiku komisija će dati jednu kratku prezentaciju tog delegiranog akta e, kao posljednju točku dnevnog reda danas popodne. A rok e, je treći ožujak u 12 sati za bilo kakve primjedbe ili e, amandmane. Da li se slažemo s tim da to bude posljednja točka dnevnog reda danas? Da, hvala. I posljednja izmjena u našem programu. Danas imamo prilično opsežan program za danas popodne. I htjela bih prihvatiti izmjenu između točaka 9 i 10 i točke 11 i točaka 11 i 12 zato što je izvjestitelj, izvjestitelj za točke izvjestitelji za točke 11 i 12 će nastupiti ranije, znači zamijenit će se sa točkama 9 i 10. Da li se slažete s tim? E, ispričavam se, ali ja sam izvjestiteljica u odboru AFKO e, koji je nadređen ovom i kako sam izvjestitelj u sjeni za točku 9 zamolila sam da se moj, moje izvješće odgodi jer se na odboru AFKO ne može, to ne može promijeniti. A to je važno važni dosje, ja sam izvjestitelj u smjeni i žel, sjeni, želim imati mogućnosti e, govoriti i raditi na tome. Dakle, ova izmjena u zadnji trenutak nije moguća, jer kao što znate imamo dosta preklapanja između različitih odbora i to moramo organizirati i kod ovakvih izmjena u zadnji trenutak e, ne može se to uspješno odraditi. Hvala gospodin Vanisleroj, hvala lijepa. E, što se mene tiče to nema, nije problem, ali eto, takve stvari se događaju. E, neki izvjestitelji imaju problem i protestiraju, na vama je da odlučite. Hvala, hvala lijepa. Nažalost ne vidim gospodina Bostinaru koji je zapravo zatražio ovu izmjenu jer on je izvjestitelj za e, točke 11 i 12 našeg dnevnog reda. On mi je napisao da mora otići ranije sa sastanka zbog jednog drugog, e, druge obaveze. Dakle, ako to za vas nije prihvatljivo, a gospodin Van je... E, ljubazno prihvatio ovu promjenu. Ako to za vas nije prihvatljivo, imali drugih komentara, u redu nema, onda ćemo zadržati ovakav dnevni red kako je e, redoslijed kakav je predložen u dnevnom redu. Hvala gospodine Nistroj na e, vašoj ljubaznoj podršci. Nastavit ćemo sa dnevnim redom, redoslijedom koji imate uz ove druge izmjene koje smo prethodno usvojili. Bićemo vrlo organizirani i pridržavati se vremenskog rasporeda u našim raspravama. Uz ove dakle izmjene e, smatram da smo dnevni red usvojili. Hvala lijepa. Druga točka je odobrenje zapisnika sa sjednice održane 19. i 20. siječnja E, to ste dobili. E, predlažem da kao i obično, ukoliko ne bude primjedaba e, na ovom sastanku, da se taj zapisnik smatra usvojenim. Nema primjedbi, nema u redu, onda je to usvojeno. Treća točka priopćenja presmjetnice. Imam jedno malo priopćenje. Svatko od vas ima jedan mali crveno-bijeli papir na svom stolu. To je jedan mali dar od Bugarske i mene u mojoj zemlji mi vjerujemo da je prvi ožujak vrlo važan daj dan bake Marte to je daj, dan na koji jedni drugima poželimo dobro zdravlje i puno uspjeha i obično e, na taj dan nosimo ove crveno-bijele stvačice koje donose sreću i eto e, zato e, ste dobili taj jedan mali dar od Bugarske i mene. Eto to je bilo moje malo priopćenje. Sada prelazimo na rad na točku četiri dnevnog reda ulaganje u radna mjesta i rast, promicanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Uniji. To je e, nacrt e, nacrt e, Izvješće komisije o koheziji. Kao što znamo, komisija svake godine sastavlja taj, to izvješće. Posljednje je usvojeno prošlog srpnja za 2007. do 2013. Dakle, tu se radi o učincima oštrih rezova zbog krize E, taj, to izvješće se e, bavi i pitanjem novih generacija i, e, budućeg perioda od 2013. do 15. područjima kao što su energetska učinkovitost, zapošljavanje i mala i srednja poduzeća. naš izvjestitelj gospodin Dojč je predočio svoje inicijalne razmišljanja i poslije toga smo imali zanimljivu raspravu, a danas imamo pred sobom njegovo nacrt izvješća. Ja bih predložila rok za amandmane za ovo, ove ovaj nacrt izvješća da bude u četvrtak 12. ožujka u 12 sati podne, a glasat ćemo na sastanku na sastanku 5. svibnja. Ako je to prihvatljivo, riječ ću dati gospodinu Dojču, a prije toga želim spomenuti da su tu predstavnici odbora regija, Sir Albert Bohr je ovdje kako bi prezentirao mišljenje odbora regija, a tu, je i predstav, tu su i predstavnici komisije i predstavnik ekonomskog, e, socijalnog i gospodarskog odbora, e, gospodin Zvalje. Dakle, moramo biti vrlo disciplinirani danas e, kako bismo u predviđenom vremenu sve uspjeli obaviti. A sada mi je zadovoljstvo dati riječ gospodinu Dojču. Hvala na riječi. Poštovani zastupnici, dame i gospodo, gospođo predsjedavajuća. Odbor za regionalni razvoj danas pruža mogućnost da predstavim šesto izvješće Komisije o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji. Htio bih ukratko navesti tri glavna aspekta oko kojeg sam sagradio izvješće i e, o tome smo već govorili 3. prosinca na zasjedanju ovog odbora. Kao prvo, smatram da je od velike važnosti reći e, navesti problem likvidnosti i treba stati na kraj ovim problemima i zato u svom izvješću stavljam veliki naglas na ovo pitanje. Oko 25 milijardi eura e, predstavlja e, opasnost za ostvarivanje kohezijske politike i e, tereti proračune i rezultate kohezijske politike. U svjetlu toga izvješće poziva odbor na konkretno djelovanje kako bi se ovaj problem riješio. Vrlo je važno da već ove godine E, osjetimo poduzete mjere, njihov učinak i da se smanji broj neisplaćenih sredstava. Osim toga potrebno je što prije usvojiti operativne programe za razdoblje od 2014. do 2020. I od 387 predloženih programa do sada je odobreno 266. E, sada je već skoro proljeće 2015. A do, znači prošlo je već 20% razdoblja do 2020. A još uvijek postoje poteškoće u pokretanju operativnih programa, jer jedna trećina nije uopće niti usvojena. Stoga u svom izvješću tražim objašnjenje od komisije e, zašto je došlo do kašnjenja odnosno očekujem prijedloge e, za e, suzbijanje negativnih posljedica. Kao drugo, Europa 2020. E, i Unijina razvojna strategija one predstavljaju drugi dio mog izvješća. Najvažnija investicijska politika EU predstavlja E, pothvat da se regionalna politika uskladi sa strategijama i stoga ne smijemo smatrati kohezijsku politiku samo sredstvom strategije 2020. Europska unija i ugovor o njezinom funkcioniranju e, na temelju članka 174 E, Europska unija tako obavlja svoje djelatnosti da one budu usmjerene na jačanje gospodarske i teritorijalne politike. Europska unija je usmjerena na e, uklanjanje nejednakosti između različitih razina i regija. U svojem izvješću stoga pozivam na to da je potrebno staviti veći naglasak na izmijenjenu kohezijsku politiku i na njezine ciljeve, te je potrebno e, prikladiti aktualnu politiku kako bi se smanjile regionalne razlike. Treći aspekt na kojem se temelji izvješće i na koji sam već ranije upozoravao je budućnost kohezijske politike. Znači, nije dovoljno samo se koncentrirati na provođenje te politike od 2014. do 2020. Već, već sada treba početi razmišljati o budućnosti kohezijske politike nakon 2020. Jer inače ćemo biti suočeni sa vremenskim problemima. Na ovom parlamentu i nova komisija novi parlament i nova komisija morat će se suočiti sa politikom MMF-a, sa izradom nove politike i imat će jako malo vremena za to, manje od godinu dana. Stoga u svojem izvješću svakoga želim pozvati na to da već sada počnemo razmišljati o periodu nakon 2020. Osim ova tri glavna aspekta, naravno da se izvješće bavi i drugim važnim pitanjima. Ja bih sada ukratko rekao nekoliko riječi o tome. Volio bih kohezijsku politiku i e, spomenuti kohezijsku politiku i takozvani Junckerov plan. Strateška ulaganja Europske unije, o tome ćemo govoriti danas popodne na odboru no smatram da je važno da se u nacrtu izvješća spomene da treba osigurati e, fond znači za europska strateška ulaganja i e, da treba osigurati odgovarajuće nadopune. Zajedno sa e, tijelima kohezijske politike treba provoditi zajedničku unijinu politiku i želim naglasiti da kohezijska politika između 2014. i 2020. da e, se ona ne odnosi samo na Junkerov plan. E, osim toga u izvješću navodim da u tijeku ostvarenja ovog paketa treba osigurati i implementaciju e, provedbu plana iz 2008. U razdoblju 2014. do 2020 e, treba e, osigurati korištenje financijskih e, sredstava na temelju kohezijskih pravila. Osim toga treba pozdraviti izradu multiplikatora, a države članice njima treba osigurati odgovarajuću fleksibilnost kako bi se financijska sredstva mogla jednostavnije koristiti, a isto tako i učinkovitije. U vremenima financijske krize kohezijska politika se pokazala iznimno važnom i neizostavnom jer u mnogim državama članicama razina ulaganja, odnosno ulaganja su bila osigurana samo zbog ove kohezijske politike. Ova politika je vrlo jasna i dovela je do uspjeha. No kriza nam je usmjerila pažnju na to da što se tiče učinkovitosti da trebamo usmjeriti veću pažnju na kohezijsku politiku i njezinu provedbu u razdoblju od 2014. do 2020. Znači u ovom izvješću ja sam naglasio tri aspekta. Kao prvo to su e, stabilno makro okruženje, gospodarsko okruženje e, kako bi investicije ulaganja bile uspješne. Zatim e, praktična provedba i parlament od komisije i vijeća očekuje da jasno i na vrijeme pruži sve informacije. Zatim treba pozdraviti i ove politike, no one će biti učinkovite samo onda ako će regije biti dovoljno fleksibilne i ako se uzmu u obzir regionalne razlike. I na kraju pojednostavljenje eh, administrativnih postupaka ka smanjenje birokracije i na taj način povećanje učinkovitosti. Što se tiče zapošljavanja, e, moje izvješće e, najveći dio se usmjerava na ovo pitanje i e, strukturni fondovi su uvelike pomogli u stvaranju novih radnih mjesta i u poticanju promicanju tržišta rada i društvenu integraciju. E, sada bih volio naglasiti iduće. Europski socijalni fond e, i e, sredstva iz tog fonda će biti učinkovita samo onda ako ćemo ostvariti sve potrebne uvjete E, osim toga što se tiče malih i srednjih e, poduzeća, tu je potrebno ostvariti inteligentan rast i to smo i postigli, to e, uopće ne dovodimo pitanje. Znači, potrebne su nam mjere koje će nam omogućiti smanjenje birokratskog tereta za mala i srednja poduzeća. Treba dalje razvijati mala i srednja poduzeća. Zatim, nezaposlenost mladih uslijed krize je vrlo zabrinjavajuća. 2014. nezaposlenost mladih na razini Unije je nadišla 20%. I ne smijemo dozvoliti da izgubimo jednu generaciju i zato strukturne fondove moramo što prije mobilizirati kako bi poticali zapošljavanje mladih. I na kraju, što se tiče integracije tržišta rada, vrlo je važno spomenuti ovdje i društvenu integraciju, zato treba uzeti u obzir status Roma, osoba s invaliditetom i poticati njihovo zapošljavanje i učinkovito ih poticati. Osim toga želim nešto reći o teritorijalnoj dimenziji koja do sada nije posvećena dovoljna pozornost. E, treba surađivati po ovom pitanju, to je neizostavno zato što e, mobilnost e, radne snage, pitanje otpada, istraživanje, turizam, da navedem samo neka područja, sve to su teme koje su e, preko graničnog e, značaja. Znači, to su sve bitni elementi e, europske teritorijalne suradnje i treba osigurati dovoljnu pažnju kohezijskoj politici. Uvaženi zastupnici, u razdoblju od 2014. do 2020. u oblikovanju kohezijske politike parlament je izradio zajednički stav i sada taj stav treba i provesti. U šestom izvješću o kohezijskoj politici e, došlo je do nekih e, inovacija i zato je važno da ponovno izradimo zajednički stav. Moramo razgovarati o prošlosti kohezijske politike, o krizi, o rezultatima, o trenutačnoj situaciji, o izazovima i o tome kako možemo osigurati učinkovitost naših politika. Osim toga trebamo govoriti o tome kako zamišljamo budućnost kohezijske politike nakon 2020. Ja sam optimističan i vjerujem da ćemo postići rezultate. Zbog svega e, navedenog e, nadam se vašim prijedlozima E, vezano za nacrt izvješća, a sada bih se zahvalio na vaše pozornosti. Yes, uh, thank you. Uh, Hvala lijepa. A sada su na redu izvjestitelji u sjeni. Ovdje je gospođa Breso. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ne prije želim zahvaliti gospodinu Dojču on je e, napisao vrlo sveobuhvatno izvješće i e, izvješće s kojim se mogu složiti u vrlo velikoj mjeri. Potpuno podržavam, a sigurna sam da će također i odbor podržati e, sve što je on rekao, a već smo u tom smislu imali i jednu rezoluciju koju smo usvojili. Dakle, zakašnjenja sa plaćanjima imaju vrlo ozbiljne posljedice za naše regije kao što svi znamo. Sada ću e, vrlo ukratko pregledati, pregledati cijeli dokument. Dakle, kad je riječ o plusovima i minusima što se tiče prošlosti, jer gospodin Dojč se uglavnom usredotočio na budućnost. Ono što bih ja učinila je dati četiri, pet komentara na ovo izvješće za koje se smatram, za koje se nadam da će doprinijeti e, analizi što se tiče budućnosti. Kao prvo, kvaliteta javnog e, trošenja mora biti poboljšana. Obično je slučaj takav da se sredstva, da su sredstva zapravo potrošena što se tiče kvantitete, ali da se kvaliteta mora poboljšati. Gospodin Dojč je e, rekao da, moramo, da se moramo orijentirati na rezultate i važna je naravno kvaliteta tih rezultata, ali ono što se često događa je da se provjere, da provjere e, prestaju kada, se, kada je novac potrošen, umjesto da se zapravo provjeri je li novac potrošen učinkovito. Dakle, postoji jedna značajna tendencija da se sredstva koncentriraju na glavne gradove, i najvažnije regije čak i u zemljama sa nižim e, BDP-om po glavi stanovnika dok u manjim u manjim gradovima i manje važnim regijama nemamo zapravo zabilježen e, sličan rast. Dakle, postoji razlika ne samo među državama članicama, nego i unutar država članica. Još jedna stvar koja se tiče prošlosti, jasno je da su procedure za e, korištenje sredstava iz fondova za kohezijsku politiku, da su te procedure vrlo birokratske i da se na taj način stvari mogu bitno usporiti. Ja se mislim da bi bilo dobro kada bismo mogli olakšati korisnicima, odnosno pojednostaviti te procedure. I posljednje e, ekonomska kriza je E, jasno imala ozbiljne posljedice i sedam godina je dug period. Programi koji su napravljeni prije krize, a moralo ih se realizirati za vrijeme krize, naravno e, tu je došlo do nekih odstupanja od pravila. Naravno, gospodarstva se mijenjaju i razvijaju sve brže i brže u ovo naše vrijeme Dakle, zato nam je potrebna i jedna, eh, jedan pregled, odnosno kontrola na pola perioda realizacije programa. kako bi se uzele u obzir promijenjene okolnosti. To bi spriječilo rizik da se eh, eh, da se izgubi korak sa ekonomskim ciklusima. Ja se slažem s onim što je rekao gospodin Dojić u, prvom redu što se tiče makroekonomskih uh, uvjeta. Ja sam uvijek bila protiv toga, ali ako to odlučimo upotrijebiti, onda moramo uh, osigurati da je parlament tu uključen i to od slučaja do slučaja kako bismo bili sigurni da, su, da, se, da će se stvari u pojedinim e, zemljama poboljšati, a ne pogoršati. Dakle, ono što je važno je da je potrebna koordinacija između Junkerovog plana i kohezijske politike. To nije ista stvar. E, kako tu radimo o jednom velikom naporu što se tiče strateških ulaganja, onda se to naravno mora koordinirati ne samo u pogledu e, teme, nego bi i zemlje članice, odnosno regije, trebale biti e, u stanju to time skupa uporavljati kako bi se postigli sinergijski efekti. Kao treće, to se ne tiče samo prošlosti nego i budućnosti, sve više se krećemo prema takozvanim instrumentima e, socijalnog inženjeringa tako da jedna procedura optimiranja bi te instrumente učinila atraktivnijim za ljude za korisnike kad je riječ o novim financijskim instrumentima koji su, kao što znate, odgođeni. Odnosno njihovo usvajanje je odgođeno zbog problema sa usvajanjem višegodišnjeg financijskog okvira. Nalazimo se u situaciji koja bi mogla biti prilično opasna za regije, zato što se, što što se od njih zatražilo da E, koriste sredstva za 2014. i 2015. u samo jednoj financijskoj godini 2015. A ta godina se svela na samo nekoliko mjeseci zbog zato što programi nisu bili sređeni do proljeća. To znači da, u, da e, regije imaju šest mjeseci da iskoriste novca koji su predviđene za dvije godine. Dakle, bit će kažnjene za nešto za što nije njihova e, krivnja. To je vrlo važno kad govorimo o korištenju tih sredstava. Mislim da nisam ni pročitala ni čula ništa o makroregionalnim strategijama. Makroregionalne strategije su nešto što je sve uže povezano sa kohezijskom politikom. Dakle, mislim da bismo trebali podsjetiti ljude da u sljedećem izvješću e, treba uključiti analizu da li e, regije koriste e, ta sredstva na jedan e, koherentan način. Ta bi analiza bila vrlo važna. Jednostavno se u sljedećem izvješću trebamo referirati, tu trebamo u sljedećem izvješću vidjeti neke brojke, neke informacije o tome kako makroregionalna politika, kakve rezultate daje, kako se s njome napreduje i da li e, je koordinirana sa kohezijskom politikom. Hvala lijepa. E, hvala. Sada riječ ima gospođa Tomašić koja je izvjestiteljica u Sjeni. Htjela čestitati izvjestitelju gospodinu Dojču na odlično sastavljenom izvješću i korist korisnim preporukama u okviru budućeg djelovanja kohezijske politike. Kohezijska politika je za razdoblje 2014. 2020. prošla kroz opsežnu reformu. Reforma je osnažila veze između kohezijske politike i prioriteta Europske unije. Povećala učinkovitost, čvrsto je povezujući s europskim semestrom i procesima ekonomskog upravljanja. Potrebno je uzeti integrirani pristup kao normu jer ostvaruje dodatnu vrijednost učinkovitosti i postizanja ciljeva sektorskih ulaganja u regionalnom i lokalnom kontekstu i omogućuje državama članicama i regijama da riješe složene izazove na integrirani i koordinirani način. uspješnost kohezijske politike mjeri se njezinim rezultatima i njezinim učinkom stoga reforme treba usmjeriti na osiguranju veće usredotočenosti na rezultate preko boljih pokazatelja uspješnosti izvješćivanja i ocjenjivanja kad države članice i regije osmišljavaju svoje programe moraju preciznije navesti rezultate koje namjeravaju postići do kraja programskog razdoblja u određenom broju država članica nedostaje jasna strategija i politička spremnost da se obvežu na reforme a ciljevi su nepotpuni i nejasni europski strukturni i investicijski fondovi bi trebali u razdoblju. two thousand and fourteen two pomoći državama članicama snažnije pokrenuti gospodarsku aktivnost na izlasku iz ekonomske krize potaknuti zapošljavanje i gospodarski rast kroz potporu poduzetništvu inovacijama i zapošljavanju mladih kvaliteta partnerstva u europskim strukturnim i investicijskim fondovima je vrlo važna jer povećava posvećenost vlasništvo i stručno znanje politike kroz uključenost regionalnih i lokalnih tijela nadalje u sklopu novog fonda za strateške investicije i u cilju boljeg konkuriranja na europskom tržištu novije članice uključujući i hrvatsku trebaju se početi pripremati za buduća ulaganja na način da provedu potrebne reforme kako bi se izbjegla mogućnost da sredstva iz novog fonda koriste samo razvijenije zemlje s kvalitetnijim projektima i boljim referencama. potrebno je da novije članice uklone administrativne barijere i udruže se u energetske građevinske i konzorcije i klastere. hvala vam lijepa. Thank you. The, the, the shadow rapporteurs will continue, Mr. Van Miltenburg. Ja, dank. Hvala izvjestelju Sjeni, gospodin Van Miltenburg. Na mene red sada da čestitam izvjestelju na izvješću. Mislim da je ovo izvješće potpuno, kompletno. Jako brzo se počeo baviti ključnim točkama. Želim istaknuti da je za ALDE važno da se stavi akcent na e, neisplate, jer ponekad imamo probleme koji se ne mogu riješiti kada se radi o kašnjenju plaćanja i to je neprihvatljivo i drago mi je što je to izvjestitelj naglasio. Isto vrijedi i za prekograničnu suradnju. Za mnoge prekogranične regije to je od ključnog i kohezijska politika mora istaknuti ovu prekograničnu, ovaj prekogranični aspekt. To je veoma važno i upotno se slažem s onim što je rekao izvjestitelj. Evo, ovo su ovi pozitivni aspekti. Ja imam i par kritika. Nisu strašne, ali ipak to trebam reći. Dakle, sad želim donekle ovim ublažiti ove, ove pohvale koje smo mogli da čuli. Dakle, ovaj famozni Junkerov plan. Svi smo mi dosta kritični prema njemu. Znate, taj učinak poluge i sve to, taj multiplikatorski financijski efekt, to trebamo vidjeti što će s tim biti. Mi ćemo imati dosta kritičan stav što se toga tiče. Isto tako što se tiče ove točke 14. Tu se čestita zbog tematskog pristupa koji prati investicije kroz inkluzivan održiv razvoj i tako dalje. Dakle, to se radi, tu se radi o strategiji 2020. A s druge strane, izvjestitelj se zalaže za fleksibilnost iskreno govoreći ne mogu shvatiti kako se želite usredotočiti ciljano na nešto što je dobra stvar kako bi se riješili probleme, a s druge pak strane želite otvarati vrata regijama kako bi to sve bilo dosta fleksibilno, elastično u tom u kriznim razdobljima jedno s drugim ne ide baš, ne ide s tom tematskom koncentracijom. Ovdje se otvaraju vrata mnogo čemu. Dakle, treba se imati na umu teške probleme i inovativnost e, ili temeljne potrebe u manje razvijenim krajevima Europe. Evo što se dakle tiče točke 14. imamo amandman jer koncentracija i fleksibilnost nisu kompatibilni. Dakle, s jedne strane ste se usredotočili na nešto, s druge strane otvarate vrata koje čemu. Dakle, to je kontradiktorno i bojim se da ide na uštrb kohezijske politike. I zadnja točka, ovdje se radi o jednoj pojedinosti, detalju, ali govor, bit će riječi danas o europskoj agendi. Točka 25. tu se želi raditi na malim i srednjim gradovima, dakle kada je riječ o urbanoj agendi. E, Imaćemo e, urban agenda, dakle urbanu agendu kasnije, ali što, što predstavlja uopće te urbana, ta urbana područja, što je jedno urbano područje, kakva je e, veza između gradova i sela, jer i jednima i drugima je potrebna pomoć. Ja se ja bih želio da u izvješću ne, da se ne pravi distinkcija između velikih gradova i drugih, da se govori jednostavno o urbanim područjima. Najpše hvala. Gospodine van Miltenburg. Sljedeći govornik, gospodin Abans. Hvala predsjednice. Evo, ja također želim čestitati izvjestelju na njegovu radu i iznijeti svoje neka razmišljanja o ovome. Naravno, imat ćemo i dalje priliku raditi zajedno, no mislim da ste upravo kada kritizirate relativni nedostatak jednog ključnog elementa, a to je taj teritorijalni aspekt na, e, kada se radi o suradnji. Ovdje konkretno mislim na prekograničnu suradnju. Ona je doslovno izuzeta iz ovog izvješća. Nema je. Po mom mišljenju, Europska komisija trebala bi profitirati od e, enormnog potencijala koji predstavlja prekogranična suradnja i premostiti te ogromne prepreke koje neke države članice e, nameću. S druge strane, kao što ste rekli, ovi novi elementi kao što je Europski fond za, za strateške investicije, dakle Junckerov plan, navode nas da dodatno inzistiramo na značaju kohezije, jer projekti koji su u ovom okviru e, izabrani mogli bi dodatno produbiti socijalni i gospodarski jaz između teritorija. Kao što znamo, velike regije bi mogle najveću korist izvući iz ovih fondova. Ako se povrh toga ne izračuna deficit u svim ovim projektima, onda bismo mogli ulagati na Junkero plan u državama, a ne na strukturne programe, fondove, da to bi moglo napraviti veliku štetu. Strukturni fondovi su jako važni, moramo povezati isto tako i makroekonomsku uvjete, uvjetovanost, no moramo iskoristiti strukturne fondove onako kako je to predviđeno, a ne sve, sve potpuno se baciti na europski plan za investicijska ulaga, strateška ulaganja. Zatim makroekonomski gledano tu imamo problema, jer upravo potrebno nam je, potrebne su nam dodatne investicije i dodatna više stabilnosti. No ono što je zabrinjavajuće jeste način na koji će se načelo suradnje primjenjivati, dakle ovi e, partnerski ugovori. Kohezijska politika, da li će ona e, odmah od prve etape postupka uzeti u obzir regionalne i lokalne, regionalno regionalnu lokalnu samoupravu? To je pitanje. Istina je da moramo imati na umu političku stvarnost kakva Takva, kakva je u Europi, države članice često nisu dovoljno učinkovite. Teritorijalni aspekt kohezijske politike nije uvijek primjeren. Što više, mislim da bismo mogli dodatno inzistirati na, pitanje eh, oko, na pitanju okoliša. Trebalo bi staknuti činjenicu da eh, održivi razvoj mora biti na umu kada se E, biraju e, projekti. I mislim da Europski parlament treba i dalje vršiti pritisak kako bismo imali jaku kohezijsku politiku sa dostatnim budžetom. To je već rečeno, dakle više moramo staviti naglasak na mlade. Hvala, gospođa Rejtke, imate riječ? Hvala predsjedavajući. Ja ću malo razbiti rutinu i neću čestitati izvjestelju, već ću mu zahvaliti na izradi ovog izvješća. Kao što je već ranije rečeno, ovdje ima veliki broj dobrih elemenata, tako da neću ponavljati ono što je već rečeno. Samo želim jasno izreći koji su naši prioriteti kada budemo radili na amandmanima. Imamo dvije jasne stvari. Prva je već rečena, tu se radi o tome da želimo puno veći naglasak staviti na pitanja zelenog gospodarstva. Vidjeli smo da su investicijski prioriteti koji su izrađeni na europskoj razini nisu provedeni na svi, u svim državama članicama i mislim da to nije način da se stvori održiva Europa i to bi trebalo biti stavljeno na e, značajnije mjesto. Dakle, da zelno gospodarstvo jedan od velikih jakih ciljeva e, kohezijske politike. Drugo, druga točka odnosi se na kodeks podnašanja jer e, kohezijska politika može funkcionirati samo ako svi dionici na lokalnoj razini budu sudjelovali, civilno društvo ima svoju ulogu, a onda tek investicije mogu biti smislene i e, uspješne i tako da bismo htjeli da to bude bolje istaknuto. Sada kada je riječ o samom tekstu, kolege su spominjale FC referencu, mislimo također e, da e, s točke gledišta regionalnog e, regionalnog razvoja da Europski fond za strateške investicije e, mora biti bolje analiziran. Želimo kada se radi o kombiniranju s kohezijskom politikom da stvar bude jasna da se ne smiju suprotstavljati ovi fondovi već da to trebaju biti komplementarni investicijski financijski fondovi. Što se tiče fleksibilnosti, ukoliko želimo dodatnu fleksibilnost, onda se postavlja pitanje da li će se države članice držati ambicioznih ciljeva koje je postavila Europska unija kada govorimo o zelenom gospodarstvu, kada govorimo o održivom razvoju, tako da evo, s europske razine možemo, moramo reći da države članice moraju također biti jako ambiciozne s ovim u vezi kako bi kohezijska politika bila uspješna. Vi ste spominjali mogućnost e, greške i zloporabe sredstava, pa mi bismo htjeli da se jasnije govori i o problemima vezanim za korupciju koji za koje je jasno da određenim državama članicama i regijama predstavljaju problem, dakle moramo e, se i na toj razini boriti. Također ste spomenuli izrazit problem e, nezaposlenosti mladih, no opet nemamo jasnih, jasnog spomena i inicijativa za zapošljavanje mladih, tako da trebamo jačati taj element gdje se kohezijska politika treba, e, treba ići rame uz rame sa inicijativom za zapošljavanje mladih i zadnji element tiče se e, upravnih kapaciteta. Mislim da e, jačanje e, kapaciteta e, sposobnosti lokalnih samouprava je jako važan kako bi se borilo protiv korupcije i kako bi kohezijska politika bila održivija. Ovaj cijeli dokument se uveliko usredotočio na koliko na prošlost, koliko na budućnost. Glede kohezijske politike spomenuli ste svježe dodanu dimenziju mi vjerujemo da je to sve jako važno, ali kada se govori o budućnosti kohezijske politike, osobito e, glede iskustava koja smo imali, e, važno je govoriti o otpornosti. Kohezijska politika je jedan od instrumenata kojim raspolažemo kako bi Europska unija, kako bi naša gospodarstva bila otpornija i vjerujemo da bi bilo važno dodati ovu dimenziju u kohezijsku politiku, da je to nužno što više. I evo još jednom želim zahvaliti izvjestelju na obavljenom poslu i e, nadam se da ćemo imati plodnu buduću raspravu. Hvala. Hvala vama. Gospođo D'Amato, izvolite. Buongiorno, io sostituisco la collega Di Norfi che è impegnata in un'altra commissione in quanto relatrice di un report. E, želim zahvaliti izvjestitelju na radu. Imam dvije važne stvari, tako da neću, izbjegavati, e, neću ponavljati ovo što su već kolege rekle. Prva stvar, točka šesta, stavak peti izvješća, tu se govori o kašnjenju provedbe e, politike u razdoblju 2014-2020 i u istom stavku se govori o e, neisplaćenih 25 e, milijardi eura. To se odnosi na Europsku komisiju. To su važne stvari. I ove stvari bi trebale biti naznačene u dva zasebna stavka. Dakle, uprava i vlada trebaju favorizirati rad Europske komisije i predstaviti koherentne programe sa... Eh, eh, ali istovremeno treba eh, naglasiti da je kašnjenje u isplatama jako važna stvar. Važna je osobito za one koji bi htjeli realizirati društveno korisne programe. Stavak sedmi govori se da eh, u razdoblju 2014. 2020. komisija i države članice moraju staviti naglasak na kvalitet programa kako bi se spriječilo da problemi koji, da programi koji ne bi bili zadovoljavajući da, da ih se eh, usvoji eh, zbog nedostatka vremena. To se odnosi prvenstveno na Italiju, ali mislim da se to tiče i svih drugih zemalja članica. Hvala. Hvala. Evo, završili smo s prvom e, rundom komentara od strane izvjestitelja u Sjeni. Sada nastavljamo s gospodinom Lankom Oprezom, koji se htio javiti za riječ. Izvolite. Evo, hvala, bit ću kratak. Ja bih želio čestitati izvjestitelju Moram vam reći da sam donekle zabrinut i ja ću vjerojatno napraviti neke amandmane i uslom i sam imam e, namjeru izraditi izvješće o makrouvjetovanosti, e, o tome se govorilo u prethodnom sazivu, dakle o makroekonomskoj uvjetovanosti u ulozi parlamenta. Kolegica Breso o tome malo prije govorila. Mislim da u kohezijskoj politici odnosno kohezijska politika mora i dalje biti glavna investicijska politika Europske unije. I to ću reći u svom izvješću i to vam već mogu reći da sam zabrinut jer se bojim da e, učinkovitost korištenja strukturnih fondova će biti dovedena u pitanje ekonomskim politikama koje vode države članice upravo zbog makroekonomske uvjetovanosti. Stoga mislim da moramo biti savršeno jasni. Postoje određeni elementi odgovornosti koje možemo tu vidjeti i mislim da je to pogrešno. Ne smije se praviti nikakva veza sa paktom e, stabilnosti. Tu su neki elementi koji nemaju nikakve veze s kohezijom i ti elementi ne trebaju e, prejudicirati izvršenje programa, bilo da se radi o e, lokalnoj ili regionalnoj razini i dakle to na umu, ja se protivim e, uvjetovan, e, makroekonomskoj uvjetovanosti e, i njeznom načinu ocjenjivanja ukupnog rada. Mislim da je uvjetovanost, ex ante uvjetovanost ne može isključiti iz programa najzaduženije regije koji iz razloga u kojoj se zbog svoje gospodarske interne situacije ne mogu privući investicije. Zatim, točke 15. i 16. koje se tiču ovih pitanja, tiču se ovih pitanja i, imam namjeru izraditi e, važne amandmane s tim u vezi, upravo kako bih se osvrnuo na ovo što me zabrinjava i o čemu ću govoriti unutar e, na raspravi koju imamo na ovoj na ovom odboru o e, makroekonomskoj uvjetovanosti. Hvala. Hvala. Imamo već šest kolega koji se javili za riječ. predlažem da zaključimo taj popis. Dodat ćemo gospodina Polčaka i gospodina Omaže. Dakle, evo, osam govornika. Onda ćemo zaključiti i raspravu. I na taj način ćemo imati mogućnost čuti mišljenje i Europskog odbora regija i Europske komisije koji su naši gosti. Sada ćemo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 jedna kolegica je rekla da ne treba ni čestitati, niti zahvaliti izvjestitelju gospodinu Doču. Ne, pa ovdje se radi o dobrom, dobrovoljnom radu i trebamo reći da e, ovaj odbor će se i dalje oslanjati na ovo izvješće tijekom cijelog mandata i trebamo imati na umu nekoliko važnih stvari na kojima treba inzistirati i koje će biti vodilje za e, naš budući rad. Prva stvar je pojednostavljivanje postupka o tome je bilo riječ, dakle u izvješću gospodina Doča, i smanjenje e, administrativnih e, ograničenja, bilo da se radi o poduzećima ili lokalnoj teritorijalnoj samoupravi, mislim da je to jedna od prvih stvari na koje se moramo osloniti iz ovog izvješća. Drugo pitanje pitanje neisplate i e, sporost operativnih, usvajanja operativnih planova, programa, ali da, problem e, neisplate je e, problem e, koji moramo imati na umu i na čemu moramo raditi u ovom odboru. Treća stvar je komplementarnost o kojoj ćemo govoriti uskoro sa Junkerovim planom. Dakle, moramo postarati da unutar našeg odbora budemo oprezni glede komplementarnosti regionalne politike i Junkerovog plana. Četvrta točka gradovi. Mislim da naš odbor drži na umu europske metropole, ali moramo imati na umu i e, gradove srednje veličine koji su važni za regionalne e, razvojne fondove i o tome se to se spominje u izvješću. Dakle, sve su to teme na kojima naš odbor treba nastaviti raditi do kraja ovog saziva, jer učinkovitost regionalne politike kojom se mi bavimo od velikog je značaja i to će osjetiti, utjecaj tog rada će osjetiti naši sugrađani. Hvala lijepa. Riječ sada ima gospodin Brios. Appel pour moi plusieurs Hvala predsjedavajuća. Evo, nekoliko primjedbi. Europskim e, fondovima se daju neke kvalitete koje, koje, s kojima svi ne slažemo. Ovo je jedan konkretan prijedlog primjer. Moji suradnici su bili na e, pokretanju prošlog četvrtka u regiji Pad Kale e, neki programa i vidjeli su različite stvari. Kao prvo vidjeli su da je veliki broj e, sudionika imao krivo, krivu percepciju načina kako se ostvaruju, kako se dobivaju fondovi. Oni smatrali da je to dosta kompleksno. Svi sudionici nisu razumijevali europsku terminologiju, smatrali su da je to čista tehnokratska terminologija. Za Zatim, tematska koncentracija koja izgleda vas zadovoljava imat će za rezultat da će isključiti brojne investicijske i e, programe koji su strukturni za naše teritorije. E, što sa e, programima koji se odnose na kulturu, na sport, koji nisu ni u kakvom tematskom pristupu, ni u prioritetnim pitanjima. Reći ćete mi da te, te teme mogu biti integrirani E, u nekim drugim teritorijalnim e, programima, ali ova ovaj tematski pristup e, onemogućuje neke programe da budu uopće uvršteni. Stvaraju se pravi problemi kada se radi o pomirenju, europskih fondova i sa ugovorima između država i regija, čiji su proračuni, čiji su proračuni permanentno smanjivani. Zatim govorite o e, upravnim sposobnostima uh, ovladavanja europskim fondovima, ali sami znate da e, neka, neke samuprave nisu u mogućnosti e, ovladavati jednako, na jednako učinkovit način e, određenim fondovima kao što mogu velika urbana područja. Stalno govorite o nastojanju uklanjanja dispariteta između teritorija. Pa dopustite da vam kažem da europski fondovi, takvi kakvi sada jesu, neće apsolutno ništa, nažalost, promijeniti. Naši teritoriji ne osjećaju se uvijek e, ne činim se da, se da ih se tiču ovih fondovi i zaključno mehanizam fonda zahtjeva od programa da raspolažu e, čvrstim financijskim sredstvima, što je rijetko slučaj sa e, udrugama, osobito ako se osvrnemo na prethodno razdoblje 7.13. E, imali smo cilj od 67%, a uspjeli smo ostvariti 30%, a kašnjenje u isplatama je bilo 25 milijardi eura za 2014. godinu. Izgleda da je situacija sada još gora te e, to predstavlja veliki izvor zabrinutosti za države članice i e, privatno javno e, partnerstvo. Dakle, ovo je ovo diskreditira naše europske fondove i obeshrabruje nositelje programa da nam se obraćaju zato što smo nedovoljno pouzdani i, i su više kompleksni. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Bogović. Hvala lijepa. Želim čestitati izvjestitelju. Ovo izvješće je e, sastavljeno u jednom, spe, jednom specifičnom trenutku na završetku jednog razdoblja i početku sljedećeg. Tu čovjek može naći odgovore na različita pitanja, na primjer što se tiče kašnjenja sa plaćanjima. Ja podupirem mišljenje da taj problem moramo riješiti. U periodu 2000, e, u sljedećem periodu, ono što mi međutim tu nedostaje je jedan pregled po zemljama, članicama što su zemlje učinile u prethodnom periodu. U nekim zemljama članicama ima velikih problema, gospodin Dojč to i e, napominje, međutim e, bilo bi važno da u ovom izvješću e, izrazimo i naše očekivanje e, da će se komisija pozabaviti tim problemima odnosno da će riješiti probleme mislim da bi komisija mogla pomoći da se problem riješi jer kako za zemlje članice, tako i za parlament i komisiju bit će dobro, a bilo bi bolje kad bi se sredstva na odgovarajući način iskoristila. E, bilo bi važno da se tu uključi i jedna procjena učinaka kako bismo bolje planirali budućnost. E, ono što je što E, mislim da bi bilo važno je da posjeti u zemljama članicama se e, odvijaju u jednoj prijateljskom ozračju kako ne bi nastao krivi dojam u državama članicama. Dakle, komisija mora igrati svoju ulogu i upozoriti na probleme, ali na primjeren način. Meni je drago da se izvjestitelj u izvješću bavi i sljedećim periodom po mom mišljenju je to vrlo ambiciozno e, i tu imamo jedan sad novi pristup i komisija ima novi pristup, dakle suradnja sa Europskom investicijskom bankom i jedan agresivniji, e, ambiciozniji prijedlog u usporedbi sa e, onim od prošle komisije dobro je da Europska investicija banka stavlja na e, raspolaganje novi novac, e, e, međutim tu se postavlja jedno novo pitanje na koje svi skupa moramo odgovoriti i to kako će se kohezijska politika integrirati u Junckerev plan strateških ulaganja jer vrlo često u vezi sa E, Junkerovim planom govorimo o privatnom kapitalu, a u, ali u kohezijskoj politici se pokazalo da se u principu uvijek radilo o tome da se investicije događaju u javnom sektoru. Dakle, mm, o tome moramo voditi računa i kad je riječ o Junkerovom planu i kad je riječ o kohezijskoj politici u predstojećem periodu. Dakle, moramo obratiti pozornost na to da u najvećoj mogućoj mjeri ostvarimo sinergijske efekte. E, također moramo <clears throat> se pobrinuti da e, u novim zemljama članicama ne nastane dojam da one predstavljaju problem. Ja moram reći da zemlje članice koje su u Europsku uniju ušle u u e, posljednjim godinama da e, je kohezijska politika ono najbolje što Europska unija nudi tim e, novim članicama i moramo se pobrinuti za to da u sljedećem periodu kohezijska politika E, bude na taj način i prezentirana u tom novom duhu koji e, je usvojila nova komisija. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Van Nistelrooy. Hvala lijepa. E, evo i od mene nekoliko komentara. Ovo je po mom mišljenju izvrsno izvješće. Međutim, možda bismo u nekim stvarima mogli dati neke prijedloge e, koji bi se ticali e, eventualnih poboljšanja u budućnosti. Fleksibilnost, fleksibilnost je važna, ali s druge strane moramo ostati orijentirani na naše ciljeve i raditi tematski. E, Dakle, moramo voditi računa o važnim stvarima, o gospodarstvu, o malim i srednjim poduzećima. Zato me iznenadilo ovo što sam sada čuo da bi se trebalo davati novce na sport i kulturu, e, po mom mišljenju to nije tako, ja se ne slažem, trebamo koncentrirati sredstva na gospodarstvo E, važno je da e, integriramo mlade ljude u tržište rada radi se o tome da postignemo razvoj o tome se radi da fleksibilnost u redu sve to u redu, ali mi moramo postići jedan ritam, moramo e, imati programe koje e, gdje možda svake dvije godine analiziramo što smo postigli. Dakle, nova komisija ima jedan novi pristup e, i govori se o boljem boljoj regulaciji. To je velika, to je važna stvar. E, parlament e, u međuvremenu može e, prilagoditi neke stvari kao što je gospođa Breso rekla. Drugi element koji meni ovdje nedostaje također i u izvješću, kohezijskom izvješću je sinergija između pojedinih fondova zato tome i služi ovo izvješće. Dakle, moramo razmisliti o tome što želimo uopće postići sa ruralnim prostorom i sa drugim našim projektima. Kad pogledamo da oko 30% novaca se troši E, bez da se na odgovarajući način postižu sinergije, tu smatram da imamo prostora za poboljšanje. Dakle, u područjima, u regijama koje su već e, razvijene, odnosno gdje već postoje neke specijalizacije, tu možemo još dodatno ponuditi europski novac u okviru europskog proračuna kako bi se tu uspostavile veze. Dakle, novac iz područja konvergencije kako bi se poticalo mala i srednja poduzeća. Ja još premalo toga vidim u ovom izvješću. I na kraju e, teritorijalna agenda. EPP e je proveo jednu anketu prije nekoliko mjeseci i pritom smo ustanovili da komisija duše ima tu teritorijalnu agendu i tu je Europski parlament izradio jedno izvješće na vlastitu inicijativu. Ta agenda se temelji na ugovoru e, iz Lisabona E, međutim, mislim da je izvješće u tom pogledu, e, što se tog aspekta tiče, e, malo slab. Dakle, 2015. bi trebalo provesti jednu evaluaciju, da, za to ima dosta razloga. Možda bi parlament trebao sastaviti jedno izvješće na vlastitu inicijativu i da koncem 2015. kad dobijemo tu evaluaciju, da se onda mi pozabavimo sa tim. Jer u teritorijalnoj agendi se govori i o e, poziciji gradova. Dakle, ona područja koja dobro funkcioniraju, veliki gradovi, e, oni bi trebali povući za sobom e, okolna područja koja ih okružuju Dakle, ustanovljeno je mm, da su mnogi prilično nezadovoljni tom teritorijalnom agendom i govorimo o teritorijalnoj suradnji, ali ona zapravo ne funkcionira još na dovoljno dobar način. I ako to sad usporedimo sa e, ovim kohezijskim izvješćem koje je pred nama, stječe se dojam da je E, netko iz Europske komisije otišao i da se zato e, tom temom e, sada u izvješću više, izvješće više ne bavi. Mislim da bi to u izvješću dođe trebalo jače naglasiti. Hvala lijepa gospođa Maletić ima riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednice želim čestitati izvjestitelju na ovom vrlo dobro pripremljenom izvješću. Mislim da je ovo izvješće za nas vrlo važno i htjela bih naglasiti dvije stvari. Jedna je naši napori e, da je, odnosno da je kohezijska politika razvojna politika. Što se toga tiče, mislim da bismo trebali naglasiti potrebu da se ima više projekata koji su posvećeni e, provedbi strukturalnih reformi i napora za fiskalnom konsolidacijom. to je naša uloga da e, se zalažemo za to u našim matičnim zemljama jer imamo jedan novi fond za strateška ulaganja, dakle novi investicijski plan. Komisija je izjavila da su tri važna stupa tog plana e, taj fond kao izvor financiranja, ali također strukturne reforme. Kao drugi stup a treći stup dobro pripremljeni i dobro strukturirani projekti koji su u skladu sa razvojnom politikom zemalja. I to je nešto na čemu bismo mi trebali inzistirati kad govorimo o kohezijskoj politici i e, kad se radi o upotrebi E, novaca iz europskog proračuna. Mi moramo harmonizirati nove, na e, nove e, napore komisije i naše napore, dakle moramo ih usmjeriti u istom smjeru. Druga stvar što se tiče kašnjenja sa implementacijom želim upozoriti E, mi se nalazimo u drugoj godini provedbe, ali u zemljama članicama se mora još odrediti, odraditi veliki dio posla što se tiče <clears throat> makroekonomskih e, uvjetovanosti. Dakle, još se veliki dio dokumenata treba tek pripremiti u zemljama članicama. Oni moraju e, pripremiti mehanizme i e, procese, a mi smo već u drugoj godini perspektive. Dakle, e, provedba je u opasnosti. Sad više nismo u, e, N plus 3 nego u N plus 2 i moramo vidjeti koje mjere bi trebalo uvesti kako bi se podržala provedba kako ne bismo kako ne bi do, u 2017. je došlo do e, toga da se novci nisu iskoristili. Hvala lijepa, sada ću ja uzeti riječ i govorit ću na bugarskom. E, želim čestitati izvjestitelju na vrlo dobro određenom e, poslu i dobro izrađenom izvješću. E, on je na vrlo kompetentan način prezentirao svoje sva stajališta u ovom izvješću kao što je i veliki broj kolega već rekao u svojim izlaganjima. Želim potpuno podržati činjenicu da on ukazuje na to da se ova politika provodi u vrijeme krize i da provedba kohezijske politike pomaže da se ublaže efekti krize u zemljama članicama. šesto izvješće, e, kohezijsko izvješće pokazuje da e, je u nekim zemljama članicama upotreba sredstava E, iz kohezijskih fondova e, prelazi prelazi 60% od e, investicija iz nacionalnih sredstava. Dakle, vidi se da to igra ključnu ulogu za postizanje ekonomske stabilnosti i povećanje investicija u Europskoj uniji. Ja podržavam pristup da se u ovom izvješću inzistira na tome da se traži komplementarnost i sinergija sa drugim projektima i e, politikama Europske unije. Dakle, ne samo sa takozvanim Junckerovim planom, nego da je važna komplementarnost sa svim drugim politikama i projektima Europske unije, jer na kraju krajeva e, sve to funkcionira istovremeno u Europskoj uniji, na teritoriju Europske unije i rezultati jednoga e, multipliciraju rezultate drugoga tako da ti efekti jedni druge pojačavaju. Zato je utoliko važnije ono što je i u izvješću naglašeno, a to je pomanjkanje pozornosti e, na socijalnu dimenziju kohezijske politike Dakle, teritorijalna dimenzija e, e, tu su važne konkretne e, specifične specifični regije i dijelovi teritorija Europske unije mislim da je vrlo važno da se naglasi strateška važnost gradova srednje veličine a ne toliko najvećih gradova ako pogledamo e, najnoviju studiju Exxon vizije i scenariji za evropski teritorij do 2015. vidjet ćemo da su gradovi, da će gradovi srednje veličine igrati vrlo važnu ulogu i vrlo je važno naglasiti ulogu tih jedinica razvoja. Jasno, financijski instrumenti će postajati sve važniji i vrlo je važno da ih u našem izvješću naglasimo, odnosno njihovu važnost za kohezijsku politiku. Na taj način ćemo moći imati bolju koordinaciju sa Junkerovim planom i drugim politikama. A sada riječ dajem kolegi Polčaku. Hvala predsjedavajuća. Evo ja ću spomenuti samo nekoliko stvari. Najprije želim zahvaliti izvjestitelju jer e, obim zadatka je doista ogroman i mislim da je ovaj rezultat dobar temelj za naš daljnji rad. Vjerujem da i izvjestitelji u Sjeni su dali svoj doprinos čitavim nizom inicijativa koje bi mogle dobro popravi, poboljšati E, izvješće. E, uvodno želim reći da kašnjenje isplati predstavljaju veliki problem koji je, o kojem je dovoljno toga rečeno bilo u izvješću, bilo e, javljajući se za riječ sada. No, ovdje želim inzistirati na pitanju zapošljavanja. Izvjestitelj je stavio naglasak na problematiku zapošljavanja mladih Mislim da je to problem ne samo gospodarske i socijalne prirode, već i problem koji je koji predstavlja određenu opasnost. Naime, neupitno je da je nezaposlenost mladih plodno tlo za ekstremizam i to je plodno tlo isto tako za patološke probleme poput terorizma, koji se manifestirao u Parizu, Kopenhagenu i drugim gradovima. Tako da mislim da bi bilo dobro raspolagati statističkim podacima koji se tiču nezaposlenosti mladih. Naravno nije na izvjestitelju da to stavlja u izvješće. Mislim da je to prijedlog koji bismo mogli iznijeti komisiji koja bi to morala moći obaviti i to bi nam omogućilo da bolje shvatimo socijalnu komponentu i koje su nužne investicije za zapošljavanje i gospodarski rast. Druga stvar, u izvješću stoji da su investicije prešle od infrastruktura e, prema malim srednjim poduzećima, prema policiji inovacija i tako dalje. I ovaj transfer je doista realiziran i s tim u vezi želim staviti naglasak na značaj sinergije. Gospodin Van Nistelrooy to je spomenuo u svom izlaganju. Mislim da e, učinci sinergije mogu doprinijeti razvoju malih i srednjih poduzeća, inovacijama. Dakle, mogu donijeti investicije do kojih će doći isto tako i na razini infrastruktura, tako da želim naglasiti značaj sinergije i komplementarnosti. I zadnja stvar koju želim reći tiče se točke 16. izvješća. Pod točkom 16. ističe se odgovornost parlamenta glede nadzora. Tu je, to je članak 23. koji treba provesti u vidu dopisa komisije koja će ocijeniti e, ispravnost tog članka. I ovdje želim naglasiti točna pravila jer instrument, nadležnost komisije kojim komisija raspolaže jaka je, to je, na, to je kompetencija prema državama članicama Europske unije i ako taj instrument koristi komisija, onda pravila provedbe tog instrumenta moraju biti krajnje precizna. Ovo je nešto što će analizirati gospodin Lopez, naš izvjestelj, ja ću biti izvjestelj u Sjeni e, za pučane, no mislim da je važno staviti naglasak na točnost i predvidljivost tog postupka koji se tiče članka 23. Hvala. Hvala i zadnji govornik u našoj raspravi je gospodin Omar Žek. Hvala predsjednice. Želim također zahvaliti izvjestitelju na ovom e, važnom poslu koji je obavio bilo da se radi e, diagnostike, bilo da se radi izrade perspektiva mogućnosti koje se tiču e, razdoblja post 2020. godine. Neću se vraćati na sve ono što je već rečeno, Evo samo nekoliko elemenata želim istaknuti. Kada je riječ o Junkerovom planu, to su neki kolege i spominjali. Naravno, mi podržamo taj plan. No, ipak postoji određeni rizik da taj plan, ukoliko dosegne to što je najavljeno glede iznosa, dakle više od 300 milijarde eura investicija, e, postoji opasnost da on destabilizira cjelokupno gospodarstvo, odnosno sve ono što želimo konstruirati, to jest koheziju i da ne poveća još e, te regionalne razlike, jer 300 milijardi eura je otprilike proračun regionalne politike. Dakle, to je isto tako i skoro proračun zajedničke poljoprivredne politike. Ja sam donekle skeptičan glede to se dođe do tih 300 milijardi, 300 e, milijardi eura, ali teoretski govoreći ako imate 300 milijardi eura za regije, imate veliku mogućnost, ali isto tako izlažete se velikoj opasnosti da dovedete u pitanje sve ono što mi nastojimo izgraditi, a to je kohezija. I zato Europski parlament radi na ovom informom planu i mi smo na početku saziva i iznijeli smo određeni broj prijedloga. No znamo da stvari idu jako brzo, te da je potpredsjednik Kajtanen, taj koji radi već u ovom trenutku s državama, članicama na prijedlozima, tako da i mi trebamo ući u taj jedan pragmatičan postupak, proces i razmišljati, ali možda možemo i na sastanku koordinatora razmisliti o političkim inicijativama našeg odbora Regi, možda u suradnji s odborom regija, da vidimo kako bismo mogli učiniti da Europska komisija i potpredsjednik Katajnen, Katajnen da se osjete malo primorani držati ciljeva regionalne politike. Mislim da je to važan aspekt. Što se tiče perspektive post 2020. istina je da moramo već sada početi raditi na tome. Veselim se što imamo ovu točku B koja se nalazi na stranci peto izvješća. Mi smo neprestano tijekom prethodnog saziva ukazivali na opasnost da regionalna politika ne bude više smatrana kao instrument koji ima za cilj podupiranje strategije 2020. i da se izgubi iz vida ono što je u samoj jezgri politike razvoja, regionalnog razvoja, a to je kohezija, politika investicije, kao što je rekla gospođa Breso, ali isto tako i politika solidarnosti i regionalna politika je jedina velika politika solidarnosti Europske unije u biti. I mislim da se čitav naš odbor, da je našem odboru stao do toga. Isto tako tu imamo i sinergiju između fondova. To je krajnje važna tema. Ja se slažem s onim što je rekla predsjednica i kolega Lambert. Što se toga tiče, ukoliko želimo imati konkretan pristup, evo, ja uviđam kada se susrećem s predsjednicima regija ili upraviteljima francuskih regija, vidim da su oni jako upućeni u fondove koji se tiču kohezijske politike. Međutim, unutar regija postoji veliko nepoznavanje drugih fondova. Osobito fondova Obzor 2020 isto tako i drugih fondova unutar e, zajedničke poljoprivredne politike. Tu postoje fondovi koji se mogu mobilizirati za potrebe istraživanja u okviru zajedničke poljoprivredne politike koji raspolažu velikim sredstvima, a nedovoljno su poznati regionalnim vlastima. Tu ima isto čitav pedagoški pristup koji moramo izraditi i kako informirati ljude na terenu. To je na komisiji da to uradi i to je na državama članicama da se time bave a to ide sve u korist njihovih regija. I zadnja točka o kojoj ćemo raspravljati kada bude došao na red došla na red urbana agenda. Dakle, istina je da se danas više ne može globalizirati ništa, jer tu postoje velike razlike između gradova. Problemi koji, s kojim se suočavaju naše velike metropole nemaju nikakve veze s problemima s kojim se suočavaju gradovi srednjih, srednje veličine. I to nas dovodi da preispitamo svoje postojeće trenutne koncepcije. Možemo danas imati regije, odnosno gradove koji su samo jezgri Europe, ali koji su istovremeno udaljeni od nekih središta razvoja, jer se uviđa da e, su e, gospodarski rast i razvoj e, više koncentrirani u velikim metropolama, no vjerojatno ćemo se malo više osvrnuti na to kasnije. I zadnja stvar što se tiče isplata. Rečeno je, ništa nije riješeno na održiv način i postoji opasnost da se 2017. 18. ponovno nađemo u situaciji koja bi mogla biti teška tako da bismo možda sada trebali malo anticipirati nešto, surađujući s odborom za proračune, kako bismo napravili određeni broj prijedloga. Hvala. Thank you very much. And, uh... hvala. Sada predajem riječ uh, Albertu Bornu. U ime odbora regija. On je bivši predsjednik odbora regija i isto tako je bio načelnik gradskog odbora Birningama. dakle čovjek e, s velikim iskustvom koji će iznijeti stav e, odbora regija danas. Izvolite. Hvala predsjednice, izvjestitelji i kolegama. Hvala vam svima što ste im pružili mogućnost da e, se danas javim za riječ glede ovog šestog izvješća kohezijske politike. Europska kohezijska politika jedna je od stupova na kojima smo izgradili Europsku uniju. To je politika koja je od ključnog značaja za europski proračun i isto još je značajnija jer treba pomoći Europi da se povrati na put gospodarskog rasta. Gospodarska kriza kroz koju smo prošli, kroz koju prolazimo, pokazuje koliko su europski resursi od ključnog značaja za održavanje, za razine investicija u našim teritorijima. Moramo iskoristiti ovu priliku i zalagati se za jaču kohezijsku politiku unutar Europske unije i e, želim se nadovezati na argumente mnogih e, koji su danas izneseni e, glede mogućeg utjecaja Junkerovog investicijskog plana regije, gradovi su pred velikim izazovima koji mogu samo povećati značaj kohezijske politike u nadolazećim godinama. Glavne preporuke odbora regija mm, u vlastnom izvješću o šestom e, kohezijskom izvješću e, sadrže neke elemente o budućnosti same kohezijske politike. Mi smo rekli da želimo financijski jaču kohezijsku politiku E, bolje korištenje raspoloživih resursa na europskoj razini. Također želimo politiku koja će se obraćati svim europskim upravama od Brisela pa sve do najmanje lokalne samouprave. Želimo politiku koja će pomoći modernizaciji ovih lokalnih samouprava i pomoći javnom sektoru da e, pruži rješenje i da se razvija i da postane element koji će pomoći razvoju, a ne prepreka. Želimo politiku koja će pomoći da se iskoriste postojeće prilike. Želimo politiku koja će više težiti u političkoj raspravi i osobito želimo da se zna koje je mjesto, da postoji jedno posvećeno mjesto za raspravu o kohezijskoj politici. I s tim u vezi želim se zahvaliti na odličnoj suradnji između Europskog parlamenta i odbora regija koji savršeno e, ilustriraju interinstitucionalnu suradnju koji su nužni za provedbu i nadzor kohezijske politike u našim teritorijima. Želim zahvaliti izvjestitelju Tomasu Dojiću na odličnom radu i njegovoj spremnosti da sasluša preporuke koje smo e, iznijeli mi u odboru regija. I s tim u vezi želim e, istaknuti nekoliko prijedloga e, od strane lokalnih regionalnih vlasti u Europskoj uniji. Kao prvo zadovoljni smo prijedlozima koje je iznio Tomas Dojić o višerazinskoj e, razini upravljanja. Lokalne regionalne vlasti su prvi odgovorni za e, javne investicije, kao što to rekao izvjestitelj, kohezijska politika je ključan element da se omogući tim vlastima da igraju ključnu ulogu u Europskoj uniji. S tim u vezi također smo zadovoljni s prijedlogom kojim, koji ima za cilj za jasno jačanje kapaciteta javnih vlasti, osobito na lokalnoj i regionalnoj razini i da se time poboljša njihova mogućnost da pružaju javnu uslugu javnosti također se e, slažemo s njegovom dubokom, dubokom zabrinutošću glede velikih kašnjenja u isplatama e, kohezijskih političkih mjera u razdoblju 2014-2020, osobito kada se radi o, usvajanju operativnih programa. Ta odgađanja dovode u pitanje e, kohezijsku politiku i prava su kušnja za lokalne i regionalne vlasti glede provedbe tih e, strukturnih programa. Zajedno s Europskim parlamentom e, podupiremo e, mjere kojima je cilj da se pojednostavi postupak za dolaženje do europskih fondova i poveća učinkovitost. Po našem mišljenju pojednostavljivanje postupka upravljanja E, će smanjiti mogućnost e, pogreške u provedbi e, kohezijskih programa. Kao što je predložio naglasio u izvješću, mi očekujemo bolju prilagodbu s teritorijalnom kohezijom u članku 174. Želimo da se puno više usredotoči na najugroženije regije glede provedbe kohezijskih političkih mjera i želim ilustrirati neke elemente o kojima se ne govori u nastu izvješća parlamenta, ali na, do kojih je nama odbor regija stalo. Odbor regija ponavlja zahtjev da javna potrošnja u državama članicama i lokalnim i regionalnim vlastima postanu e, dio strukturnog investicijskog e, sufinanciranja, da to ne bude uključeno u e, nacionalnu strukturnu troškove kao što je to do sad praksa. Također e, tražimo dubinsko razmišljanje o ulozi Europske investicijske banke i Europskog investicijskog fonda s ciljem da se njihova nadležnost proširi. proširi. Odbor regija e, smatra da bi bilo dobro napraviti jedno probno razdoblje za regionalni razvoj i ulogu Europske investicijske banke. E, odbor regija je ponovio svoju zabrinutost e, u vezi sa makroekonomskoj uvjetovanosti strukturnim fond, gdje se pod makroekonomskim politikama europskih država članica podriva regionalna politika. E, odbor regija inzistira u tome da se ide iznad BDP-a i da se gledaju regionalni izazovi na precizni način. Dakle, kako će viskoprometni e, internet ili ICT pomoći. Mi smatramo da povezivanje BDP-a regija predstavlja velike probleme koji podrivaju kohezijsku politiku, osobito kada se radi o e, klasifikaciji E, regija i dodjeli resursa. U šestom izvješću stoji da je došlo do smanjenja javnog i privatnog ulaganja. E, smanjeni proračuni su uveliko ugrozili e, sektore koji su mogli pot pomognuti lokalni gospodarski razvoj i molimo da se pažljivo procjeni utjecaj na gospodarski rast, zapošljavanje i E, utjecaj e, obustave isplata. To je, o tome se govori u točci 16. vašeg izvješća. Konačno mi potičemo na stvaranje odbora za kohezijsku politiku u kojoj bili ministri odgovorni za kohezijsku politiku i to na razini država članica, odnosno na razini vlada država članica. Tako bi se moglo raditi dodatno na odnosno organizirati stalna rasprava o kohezijskoj politici, odbor bi bio spreman e, aktivno sudjelovati u političkoj raspravi i stvaranju takve e, infrastrukture i e, mogli bismo se postarati tako da se u potpunosti uzme u razmatranje stavove lokalne i regionalne vlasti. Nadam se, predsjednice, da ćemo moći o ovim našim predlozima dodatno raspravljati i da će se moći dodatno raspravljati o ovome na odboru regiji i da ćete to uzeti u obzir e, u završnom izvješću. Hvala. Hvala. Sada predajem riječ e, predstavnicima Europske komisije. Ovdje je gospodin Ruiz Dijkstra. Hvala lijepa, vrlo lijepo ste izgovorili moje prezime. Ja sam zamjenik šefa e, za ekonomsku analizu i pokušat ću reći e, nešto o komisijnim stajalištima i planovima. Najprije želim podvući da dijelimo zabrinutost zbog zakašnjenja sa plaćanjima i e, mi smo spremni e, raditi na tome da pokušamo ublažiti taj problem, odnosno riješiti ga, ali nismo jedini koji smo nadležni za to i potrebna nam je e, suradnja sa drugim Mi također što se tiče provedbe e, kohezijske politike na tome također intenzivno radimo. Druga stvar koju je e, naveo gospodin Dojč su razlike između Europe 2020. i e, obaveze pomaganja najmanje razvijenim regijama kada bi se smanjile razlike između regija koje proistječu iz E, ugovora. E, naravno da je kohezijska politika orijentirana na pomaganje najmanje razvijenim regijama, tako da nema i nema odustajanja od te posvećenosti e, pomaganju najmanje razvijenim regijama Europe. Nadamo se da ćemo tu vidjeti veći napredak kad kriza prođe što se tiče najmanj, minimalnih e, zahtjeva e, mi uzimamo u obzir nivo razvoja regije i nastojimo tu biti fleksibilni. Što se tiče fokusa na budućnost, e, može se činiti E, čudnim da već razmišljamo o budućem periodu kada e, još nismo niti dovršili sve projekte prethodnog perioda, ali u sljedećem izvješću koji ćemo objaviti 2017. govorit ćemo o prijedlozima za taj budući period i kao što višegodišnji financijski okvir traži do kraja 2017. E, ćemo nove prijedloge E, mislimo da će to biti ključno za e, novu raspravu i početak priprema. Što se tiče teritorijalne suradnje i prekogranične suradnje, e, primamo na znanje ovo što, je, što stoji u izvješću. Naravno i što se kvalitativne i kvantitativne, kvantitativnog aspekta tiče, naravno da postoji niz načina kako se tu može poboljšati situacija i nadamo se da ćemo u sedmom izvješću moći e, pokazati da je tu postignut značajan napredak i e, pokušat ćemo tu navesti primjere koji to dokazuju. Što se tiče pojednostavljenja, želim podvući da je povjereniku kretu to vrlo važno i da e, će se poraditi na tome da se nađu bolji načini i da se pojednostave procedure. Što se tiče administrativnih kapaciteta i što se tiče malih i srednjih poduzeća, mi dijelimo zabrinutost u vezi s tim i smatramo da treba smanjiti birokraciju, e, iako e, to već je bolje nego što je bilo u prošlosti e, prilično veliki broj zemalja e, tu ima još problema i nadamo se da ćemo u suradnji sa tim državama članicama poboljšati tu situaciju i u suradnji sa Svjetskom bankom e, ćemo tu postići i regionalnu dimenziju. Što se tiče makroekonomske uvjetovanosti, e, gotovo istovremeno sa objavljivanjem kohezijskog, e, kohezijskog e, izvješća e, bit će objavljeno i izvješće o tome s tim da dio toga je očito obvezatan dakle kad je riječ o e, prekomjernom proračunskom deficitu, tu se mora primjenjivati makroekonomska uvjetovanost i tu nema baš previše manevarskog prostora. Što se tiče sinergije između fondova, mislim da je to važno. Istina je da kohezijska politika to ne spominje baš detaljno, zapravo pripreme u e, e, trenutnim programima pokazuju da ima jedan broj programa koji e, se su se odluč, gdje se odlučilo za korištenje sestava iz nekoliko fondova. Na primjer, poljoprivredni fond za ruralni razvoj, tu se tu se e, vode razgovori o tome kako da postignemo sinergiju, a da izbjegnemo preklapanja. Dakle, tu još treba učiniti e, e, dosta toga. Čuo sam i nekoliko primjedaba o ravnoteži između manjih i većih gradova i različitih, različitih regija i teritorija. To je područje gdje E, još e, trebamo poraditi, odnosno istražiti situaciju. Imamo situacije u mnogim državama, članicama i regijama imamo situacije gdje e, druge regije i gradovi nisu manje razvijeni od glavnih gradova, odnosno nerazvijenih regija. Investicije u, iz kohezijskih e, fondova u najrazvijenije e, regije i gradove bit će bitno niže u sljedećim periodima. E, I tu će doći do koncentriranja sredstava na ruralne regije, odnosno manje razvijene regije. Dakle, postoji postoje značajna sredstva koja su predviđena za fond za ruralni razvoj. Također ćemo imati i podatke e, za sljedeći period koji će nam dopustiti da shvatimo e, situaciju naravno ovisno o tome što se ustanovi e, sredstva ćemo usmjeriti u manje razvijene regije i gradove. Mislimo da u tom pogledu su potrebna daljna prilagođavanja. I posljednje što sam htio reći, dakle u predstojećem periodu mi smo revidirali način e, na koji tražimo zemalja članica da izvještavaju o trošenju sredstava i tražimo da je tu potrebna harmonizacija što se tiče E, što bi nam trebalo e, dopustiti da kad dobijemo podatke o e, trošenju novca da provjerimo koliko je novca potrošeno na gradove, na predgrađa, na ruralna područja kako bismo ustanovili a to nije bio slučaj u proteklom periodu, kako bismo znali e, koliko e, stanovnika živi u područjima gdje su sredstva e, potrošena, njihov životni standard, siromaštvo, bogatstvo i tako dalje. Nadam se, pokušao sam pokriti najvažnije stvari. Želim zahvaliti na ovom nacrtu izvješća. Mislim da je dobro strukturirano i vrlo jasno napisano i e, na tome čestitam izvjestitelju. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Dojč, da li vi želite e, samo kratko uzeti riječ, ali molim vas budite kratki. Gospođo predsjedavajuća, bit ću toliko kratak da će to čak biti nepristojno naspram kolega i njihovih komentara. Kao prvo, Mislim da se e, da su dani jako korisni komentari. Ova razmjena gledišta danas je bila vrlo značajna i ona me ohrabrila. Ohrabrila me po tom pitanju kako ćemo e, postići jedan dogovor, jedan zajednički stav. Dopustite mi još jednu primjedbu. E, ne želim se žaliti, ali kolege su uvaženi zastupnici, iskusni zastupnici i znaju da je teritorijalno ograničenje najvažnije pitanje i stoga Mm, naravno da bismo mi bili napisali e, jedan puno duži dokument, ali to nažalost nije bilo moguće. Ne želim e, se pravdati, ali mislim da će nam amandmani dati mogućnost da po, e, posvetimo pažnju e, pitanjima koja nisu dobila dovoljno mjesta u ovom izvješću. Znači ne želim e, nikoga uvrijediti, ali imam tri kratke primjedbe. U potpunosti se slažem sa onime što je rečeno, ne samo što se tiče kohezijske politike i Junkerovog paketa, nego i onoga što je rečeno vezano za EU politike, e, ulaganja, vezano za kohezijsku politiku i njihovog usklađivanja, ojačavanja sinergijskog učinka i potrebno je da iznađemo rješenja po tom pitanju. Možda postoje razlike u mišljenjima, ali treba iznaći zajednički stav. Osim toga, e, fleksibilnost, mislim da e, po pitanju fleksibilnosti je važno ono što je rekla gospođa Krej i e, tematska koncentracija je važno pitanje i dovodi do unapređenja politika, ali fleksibilnost je na prvome mjestu, posebice po pitanju zaostalih regija. Znači, tematska koncentracija i fleksibilnost to su važna pitanja. I na kraju dopustite mi da kažem da mi je vrlo važna nezaposlenost mladih i borba protiv nezaposlenosti mladih kako bi e, i potrebno je tu iskoristiti sva sredstva kohezijske politike. Osim toga, potrebno je iskoristiti i one alate Unije pomoću kojih se učinkovito možemo boriti protiv nezaposlenosti mladih. To su važni instrumenti i zato mislim da bi trebali dobiti više mjesta u ovom izvješću. Znači, garancija stvaranja radnih mjesta za mlade bi trebala biti u fokusu čitave kohezijske politike. A što se tiče Junkerovog paketa, mislim da bi ovaj stav trebao biti jače integriran. Uvaženi zastupnici, uvažene kolege, 12. E, ožujka očekujem vaše amandmane i nadam se da ćemo onda u svibnju moći usvojiti ovo izvješće. Thank you. Thank I... Hvala lijepa. Želim samo podsjetiti da je rok za amandmane 12 sati u četvrtak 12. ožujka. Znači amandmani na izvješće o šestom kohezijskom izvješću. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Druga polovica našeg jutarnjeg e, dijela sastanka je postići na urbanoj dimenziji politike EU-a. E, izvjestiteljica je gospođa Kerstin Westphal. E, u današnje vrijeme većina Evropljana živi u urbanim područjima i gradovi su okošnica našeg gospodarstva i društva. E, mnoge politike imaju veliki utjecaj na gradove, ali e, te političke inicijative su vrlo često loše koordinirane. U rezoluciji 2011. godine Europski parlament je pozvao na e, koherentni pristup e, gradovima i komisija je izdala priopćenje o urbanoj dimenziji europskih politika. Ovo izvješće je odgovor parlamenta na to priopćenje. Naša izvjestiteljica Westfal je u prosincu e, prezentirala svoje inicijalna razmišljanje, imali smo vrlo zanimljivu raspravu, a danas će nam prezentirati nacrt svog izvješća. Predlažem za rok za amandmane bude 19. ožujak u podne, a glasat ćemo vjerojatno u lipnju o e, završnoj verziji izvješća. E, tu su i izvjestitelji u smjeni, predstavnici odbora regija i predstavnik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, a također je tu e, jedan, e, imat ćemo i razmjenu mišljenja sa Eurocities, odnosno predstavnikom te mreže. To će biti jedan grad iz Bugarske. Ispričavam se, ali imat ćete razumijevanja da je to, e, da će to ovaj put biti Bugarska. Dakle, imat ćemo priliku za razmjenu mišljenja, saslušati mišljenja svih gostiju i prezentaciju jednog konkretnog glada. E, gospođo Vestal, imate riječ. Puno hvala gospođo predsjedavajuća, kolege. Mislim da nije zbog teme da sam uvijek prehlađena kada trebam nešto reći, ali molim vas e, ispričajte, e, nemojte mi zamjeriti što sam prehlađena. E, samo je malo vremena E, za naša izlaganja, ali tome služe i amandmani. Prije nego što e, prije ovog izvješća čuli smo koliko su važni gradovi, svejedno koje veličine i to e, me doista čini optimističnom i mislim da gradovi neće samo danas ovdje biti bitni, nego da je to održivo i da ćemo e, stoga razmisliti o tome kako bi urbana politika budućnosti mogla izgledati. Gospođo predsjedavajuća, vi ste već rekli tri četvrtine europske populacije živi u gradovima ili u predgrađima, a dvije trećine BDP-a se ostvaruje u gradovima. Oko 70% europskog zakonodavstva se e, provodi na gradskoj razini. Znači, prema prvim procjenama, oko 50% sredstava za novo razdoblje će biti e, iskorišteno u urbanim središtima. Drage kolege, to je samo nekoliko razloga zašto bismo se trebali pozabaviti urbanom agendom. Stoga ja pozdravljam komunikaciju o urbanoj agendi i doista se nadam da će Europska komisija po ovom pitanju e, biti uporna i kako se to lijepo kaže na njemačkom nada umire zadnja. Tijekom mnogih razgovora sa odborom regija, sa gospodarskim odborom, socijalnim odborom, sa mrežom Eurocities, sa predstavnicima drugih gradova, uvijek iznova sam mogla ustanoviti. Postoji velika potreba za urbanom agendom i po tom pitanju dopustite da pozdravim e, gradonačelnika Delfta. i s njim sam također vodila vrlo zanimljiv razgovor koji je izvjestitelj u odboru regija, gospodin Barat iz odbora E, i socijalnog odbora i gospodarskog odbora želim se zahvaliti, želim se zahvaliti predstavnicima mreže Eurocities na odličnim razgovorima koje smo vodili. U mojem izvješću želim se osvrnuti na nekoliko prijedloga koji se prije svega e, koji su prije svega od značaja za e, regionalni odbor i koja su važna težišta. Urbana agenda bi prema mojem mišljenju, a mislim da je to vrlo važno naglasiti, e, bi trebala e, utabati put ovom izvješću i trebala bi dati okvir. Na njemačkom bismo rekli e, to bi trebala biti kutija sa latom kojim se možemo poslužiti u slučaju pojedinih gradova. Ono o čemu ne govorim e, iscrpno u izvješću je pred kojim izazovima se gradovi nalaze. Meni je jasno da demografski trendovi s jedne strane, klimatske promjene s druge strane, nedostatak stambenih kapaciteta, sve to su konkretni problemi za gradove, ali ja smatram da ovo treba biti izvješće koje će predstavljati tu kutiju sa alatima kako bi se onda gradovi individualno mogli poslužiti tim alatima kojim, koji su im potrebni i koji se mogu primijeniti u njihovim sredinama. To je već rečeno pod dnevnom točkom, pod točkom dnevnog reda broj 1. E, govorilo se o pojmu grada a za mene je taj pojam grada preširok, jer ne radi se samo o politici e, vezano za velike gradove jer tu su i veliki gradovi, srednji gradovi i manji gradovi. I mislim da treba voditi raspravu i o srednjim gradovima. Ja stanujem u gradu sa 50 tisuća stanovnika, primjerice. No, ja ne želim da govorimo samo o gradovima, već i u funkcionalnim urbanim područjima. Mislim da nam je potrebna urbana politika koja uzima u obzir veličinu grada. Jer e, ja smatram da je važno da e, je to e, čvrsti dio politike. Stoga dopustite mi da se koncentriram još na četiri točke. Ja sam uvjerena da gradsku razinu, a to je ono što ponavljam zadnjih pet godina i za što sam se borila, moramo bolje uvrstiti u europsku politiku. Kao što je već rečeno, e, vezano za različite fondove, e, postoji takozvani princip načelo partnerstva i on e, to načelo predviđa integraciju gradova, ali uključivanje gradova i taj partnerski princip, e, gospodin Nistelaro se sigurno toga čeka, e, se sjeća toga, taj princip je oduvijek bio alat iako ga države članice nisu koristile, ali za nas je on vrlo važan kao što u međuvremenu znamo, ovaj princip u nekim državama članicama se dobro provodi, a u nekima manje dobro. I zato e, ne samo mi, već i druge institucije se moramo pobrinuti za to da se, taj, da se to partnersko načelo održivo provodi, jer uvijek vrijedi ono da onaj tko se mora pobrinuti za provedbu, on od samog početka mora i sudjelovati u tom procesu kako bi taj proces e, dobro funkcionirao. Što se tiče e, gradova i sigurnosti, treba reći da e, dolaze kontradiktorne upute iz Brisela i to naravno otežava provedbu. Ako se tako nešto može izbjeći, onda mislim da smo puno toga postigli. Kao drugo, eh, unutar svakog europskog zakonodavstva moramo misliti na gradove, na promet, zaštitu klime, inovacije, jer gradovi su uvijek uključeni, svejedno koje su veličine. U Njemačkoj se kaže moramo gradove e, uključiti u svako područje. Potrebna nam je veća koherentnost i zato se nadam da ćemo postići bolje radne metode kako bi ostvarili tu koherentnost unutar različitih europskih politika i programa. Između ostalog želim predložiti e, teritorijalni impact assessment, znači procjenu učinka i osim toga smatram da po pitanju fondova moramo jače uzeti u obzir gradove jer e, različite mogućnosti e, često su zbunjujući. To je također proizašlo iz ovih razgovora koje sam vodila. Moramo stvoriti veći sinergijski učinak među fondovima kako bi gradovi doista mogli iznaći prava rješenja. I kao treće, to je možda jedno od najvažnijih pitanja kada razmišljamo o urbanoj politici, onda se trebamo pobrinuti da se to promišljanje institucionalizira. Hm, možda će sada neki od vas pomisliti, evo još nekoga ko to tvrdi, ali to je odlučujuće da se uključimo u to promišljanje doista moramo odaslati signal i promijeniti sustav. Jer samo uz pomoć bolje koordinacije političkih polja ćemo postići i dobre rezultate po pitanju gradova. U parlamentu s jedne strane tu je Urban Intergroup skupina i mislim da je ta skupina koncentrirana na gradove, ali, dragi kolege, ja mislim da nam je potrebno još nešto. Mislim da bi i unutar komisije trebali imati nekoga tko je zadužen konkretno za gradove i to e, uključujući više resora. Znači, tu treba donijeti odluke na toj razini i ta osoba bi trebala s jedne strane nadzirati koji se prijedlozi podastiru vezano za gradove. Znači, to mislim kada kažem da se moramo uključiti u promišljanje. A s druge strane bi ta osoba trebala imati i ovlasti intervencije kada se događa nešto što je u potpunoj suprotnosti s onim što je rečeno. Osim toga mislim da je potrebno da bi i vijeće trebalo organizirati redovite sastanke kako bi moglo oblikovati urbanu politiku. Još jedno pitanje koje je dosta kontroverzno, ali mislim da je vrlo važno za budućnost gradova. E, Europska politika, urbana politika je e, potrebna i potrebno je izmijeniti naš pristup. Znači, urbana agenda bi trebala pružiti platformu za razmjenu gledišta, jer s jedne strane e, je urba, mreža urba, a s druge strane mreža EFRE i potrebno je e, sve to uzeti u obzir. Osim toga, tematske mreže poput Eurocitisa i druge mreže e, pružaju potrebne platforme i potrebno ih je bolje uskladiti. Novi model e, višerazinskog upravljanja e, on nam je potreban i potrebna nam je bolja razmjena informacija jer ove mreže udružene sa statističkim podacima o gradovima što smo inače zaključili u prošlom mandatu će omogućiti da budemo informirani s jedne strane, a da s druge strane možemo provesti odgovarajuće politike. Drage kolege, smatram da nam je doista potreban dugoročan plan kako ćemo oblikovati urbanu politiku i kojim putem želimo kročiti. Potrebna nam je veća koherentnost, više koordinacije, potrebno nam je ranije uključivanje dionika koji su relevantni i sve to su vrlo važne točke o kojima je potrebno raspraviti i već sada se radujem prijedlozima, ali i prijedlozima izvjestitelja u sjeni. Ja sam u nacrtu izvješća već pokušala ugraditi neke od prijedloga koje sam do sada dobila i e, evo kolega Dojč koji upravo odlazi je također e, rekao da jedno izvješće, da je ono ograničeno, ograničeno je mjesto, E, i nadam se da ćemo i dalje voditi zanimljive razgovore kako bi ova tema ostala na dnevnom redu jer ništa nije ništa ne bi bilo e, lošije e, od toga da se zaboravi na ovu temu. A sada imamo nešto vremena, vi ste to upravo rekli, mislim da je to dobro za raspravu, te vam zahvaljujem na vaše pozornosti. Hvala lijepa, sada ćemo čuti e, izvjestitelje u sjeni. Ne vidim gospodina Olbrihta iz EPP-a. Gospodin Luer nije tu. Da, znam. Počet ću sa gospodinom Van Miltenbergom. Hvala lijepa. E, čestitam izvjestiteljici dobro je da sada govorimo o urbanoj agendi, to je i dobra dobar temelj za našu raspravu. Pozdravljam predstavnike e, e, odbora regija i socijalno-gospodarskog odbora. Dobro je da su oni danas ovdje. Važno je da imamo razmjenu mišljenja s njima. Dakle, svi koji su ovdje svijesti su značenja bolje koordinacije europske politike jer europska sektorska politika se najvećim dijelom provodi upravo u europskim gradovima i tu moramo savladati e, socijalne izazove tu se moraju naći praktična rješenja zato je dobro što sada govorimo o toj urbanoj agendi. Ono što mi je malo žao je što smo dobili priopćenje od Europske komisije e, na koje bismo trebali reagirati, međutim još uvijek čekamo na konsultacije, odnosno na e, još nismo dobili konkretne prijedloge od e, komisije. Bilo bi praktično kad bi e, komisija uzela u obzir ono što e, proizađe iz naše rasprave e, po mom mišljenju sada nije 5 do 12 nego 12 i 5 doista je posljednji čas da poradimo na tome. Kad pogledam prijedloge izvjestiteljice E, ja bih tu neke akcente malo pomaknuo. Na e, točka 20 izvješća, tu izvjestiteljica predlaže da se težište stavi na tematska težišta, e, socijalnu uključenost, demografske promjene, održivost, to jesu važne stvari i s time se slažem, ali trebalo bi također pogledati što se događa sa na primjer decentralnom opskrbom energijom gradova e, time, s time u vezi je održivi razvoj. Po mom mišljenju bi bilo lijepo kad bi 2050. ustanovili da imamo veliki broj gradova koji su energetski neutralni, odnosno neovisni, koji e, proizvode vlastitu energiju koju troše. Jedna druga stvar, gospodarski razvoj gradovi e, su ti koji daju neophodne impulse za gospodarski razvoj. Tu se događa razvoj. Tu, to su mjesta kreativnosti gdje se stvaraju proizvodi koje svijet treba. Naravno, ono što nam je, što bi bilo još važno je e, E, gradska mobilnost. Kako ćemo izbjeći na europskoj e, razini da e, gradovi potonu u jednom prometnom kaosu? Dakle, to bi po mom mišljenju u izvješću trebalo eksplicitno spomenuti jer smatram da su to jednako važne stvari kao ono, one stvari koje izvjestiteljica jest spomenula. Dakle, ono što mi malo nedostaje u ovom izvješću, to je e, e spominjanje zanimljivih inicijativa kao što je Europsko partnerstvo za inovacije ili također e, inicijativa Smart Cities, dakle pametni gradovi, dakle razmjena znanja i također možda projekti koje, koji se financiraju iz europskih sredstava ili jednostavno ideje koje se pojavljuju, a koje bi se moglo financirati iz europskih fondova. Po mom mišljenju e, tu postoje dobre inicijative, dakle radi se o razmjeni iskustava i znanja, radi se i o tome da pritom dođe do novih projekata koje se može poduprijeti. To bi možda trebalo naglasiti u ovom izvješću. I za kraj još nekoliko sitnica bolja koordinacija, bolja usklađenost e, sektorskih politika u Europi. Radi se i o jednoj promjeni kulture u Europskoj komisiji. Dakle, kad se donose novi prijedlozi, važno je pritom imati u vidu e, kako će oni utjecati na gradove. Radi se i o načinu kako komisija uopće dolazi do svojih politika. Potrebna je i procjena učinka e, što se ti, na teritorijalnoj razini mora se voditi računa i o tome ako e, postoje problemi kako se postojeće strukture mogu ojačati Dakle, moglo bi se voditi računa o tome da, da urbana dimenzija jače dolazi do izražaja u europskim politikama. Možda bismo mogli stvoriti i neke nove mehanizme kojima bismo mogli pribjeći na primjer posebne izaslanike, odnosno e, nadležne za urbani razvoj, međutim mi već imamo povjerenika za regionalni razvoj koji bi on jednostavno trebao također imati u vidu i e, urbanu dimenziju svih europskih politika. Dakle, kad je riječ o odlukama kolegija povjerenika, e, Dakle, tu, tu e, računa o tome treba voditi jednostavno povjerenica e, koja je nadležna za to. Dakle, mora se na vrijeme voditi računa o tome e, kako će u praksi izgledati realizacija pojedinih prijedloga i pojedinih politika. Radi se tu o sadržajima i procesima. To su izazovi za naše građave. Dakle, Eh, opskrba energijom, gospodarski rast, održivi rast. Dakle, ako želimo eh, biti na pravom putu moramo pogledati hoćemo li eh, ciljeve postići zadržavanjem postojećih struktura ili stvaranjem novih Hvala lijepa. Molim sve e, kolege da budu malo kraći u svojim izlaganjima. U redu, evo sad smo saslušali, e, čuli o nekim snovima o gradskom razvoju. Sljedeći govornik. Puno hvala, bit ću što kraća. Mislim da je ovo izvješće jako dobar temelj i da će izazvati, dovesti do dobre rasprave ali dvije su točke na kojima je potrebno još raditi. S jedne strane mislim e, da fali jedna jasnija definicija daljnjeg plana po pitanju uloge gradova i e, i pregleda stanja u kojem se nalaze gradovi. Ja bih rado čula nešto konkretnije o tome. E, smatram da situacija u kojoj se nalaze e, gradovi po pitanju e, na komunalnu opskrbu i po pitanju ušteda koje je zadala Europska komisija E, smatram da je onda razumljivo u kojoj situaciji se gradovi nalaze. A osim toga mislim da fali, fale politički ciljevi. Jer s jedne strane pozivamo komisiju da izradi urbanu agendu, ali istovremeno ne govorimo o tome u kojem smjeru bi ta agenda trebala ići. Stoga mislim da je to jedan konkretan izazov i da je potrebno da usmjerenije radimo i po tom pitanju ćemo također podnijeti amandmane. Thank you. Thank Hvala lijepa. Sada ću riječ dati gospodinu Lueru koji je stigao upravo na vrijeme. Hvala lijepa. E, morao sam na jednom drugom odboru e, biti na sastanku gdje sam također izvjestitelj u Sjeni. Dakle, ja ovo izvješće gledam u kontekstu da moramo učiniti najbolje od e, ono najbolje što možemo. Cijelo cijelo to područje treba, e, tu tematiku treba pogledati sveobuhvatno. Strukture koje trenutno imamo, ja želim e, pozdraviti i podržati ovo izvješće, e, osobito koncept od na gore umjesto od ozgora na dolje, taj pristup ima dakle ukupni ton ovog izvješća je e, načelo subsidijarnosti koje vrlo pozdravljam. E, točke 23 do 25 e, gdje se spominju nove birokratske strukture koje ja želim dovesti u pitanje Dakle, radi se o tome da se jedne strukture nadomjeste drugima umjesto da se dodaju nove birokratske strukture. Dakle, moramo o tome razmišljati kao o novom načinu, moramo razmisliti o novom načinu e, kako ćemo raditi stvari. Dakle, nisam uvjeren da je taj dio izvješća E, dovoljno dobar i mislim da bi ga trebalo poboljšati, a na ostatak izvješća ću rado staviti svoje ime. Hvala lijepa. Sljedeća govornica. Hvala gospođa predsjedavajuća i hvala izvjestiteljici na izvješću. Kao što je već rečeno, to nije prvi put da s ovom odboru e, raspravljamo o značaju gradova, niti ovo nije prvo izvješće odbora o ovoj temu, o ovoj temi. E, ja sam doduše novi član, ali sam doista bila impresionirana e, radom e, koji je prethodio ovom izvješću i sigurno je ovo izvješće dobar temelj za urbanu dimenziju EU politika. E, meni se jako sviđa pristup urban dimension i da se to e, pretvori u mainstream i da se stavi u centar pažnje. I e, to ćemo i podržati. No, unatoč tome, pridružila bih se govornici prije mene, e, mislim da fale centralne točke o kojima smo već govorili. Vi ste e, izvjestiteljice naveli e, ograničenost mogućnosti navođenja svega što želite u izvješću ali svidjela mi se ona ideja o tulkitu, o kutiji salatom, ali mislim da je potrebno izvješće o gradskim dimenzijama EU politika i potrebna nam je zajednička analiza, zajednička definicija kao što je već rečeno i e, treba navesti koje su zajednički izazovi e, klimatske promjene, nedostatak stambenih kapaciteta, ali mislim da treba spomenuti i e, stvaranje radnih mjesta za mlade, tržišta rada E, to je vrlo važno. Zatim e, javne usluge i stvaranje okvirnih uvjeta. To su sve faktori na koje e, politika liberalizacije Europske komisije i tekako utječe, to mislim na politiku social housinga Europske komisije, znači sve su to stvari koje se ne smiju izostaviti u ovakvom izvješću. Znači treba pokriti ona područja koja E, su direktno pogođena politikom EU i mislim da ta područja treba uvrstiti u ovo izvješće. Već je spomenuta Europa 2020, to je vrlo važan cilj e, za europsku politiku, e, ali i borba protiv siromaštva, ravnopravnost spolova, sve to su područja koja je potrebno, o kojima je potrebno raspraviti i to u kontekstu financijskog i e, u kontekstu e, financijske mogućnosti djelovanja gradova koja je trenutačno dosta ograničena znači e, gradovi su pogođeni restriktivnom politikom štednje E, stoga e, neki gradovi možda i ne mogu više postići ciljeve i strategije Europa 2020 i mislim da je to odlučujuće pitanje kada govorimo o budućnosti i o mogućnostima e, ovdje u okviru Europskog parlamenta i kada govorimo o urbanoj politici. Osim toga, mislim da je potrebno staviti veći naglasak na još jednu temu, a to je pitanje demokracije u gradovima. Zatim e, uloga civilnog društva u razvoju, zatim e, u izradi urbane agende. E, mislim da se ova rasprava vodi paralelno i u drugim odborima i mi upravo radimo na izradi E, smjernica, na izradi smjernica, ono što je obećano tijekom europskog semestra i mislim da je potrebno izvješće o e, gradskoj definiciji politike EU-a. Mislim da je, treba, da je trebalo spomenuti i investicijsku politiku. E, strukturni fondovi su naravno važni za urbani razvoj, to ste i spomenuli, ali trebalo bi uputiti i na nove izazove, primjerice investicijski plan gdje e, se govori e, o kvotama, trebalo bi govoriti o principu partnerstva i uključivanju regionalnih i lokalnih vlasti te civilnog društva. A ja mislim da je to nešto što je vrlo važno i e, kao izvjestiteljica za ravnopravnost spolova. Ja bih se e, rado malo više koncentrirala i na to pitanje i stoga ćemo podnijeti odgovarajuće amandmane do mislim 13. ožujka ste rekli. I također je već rečeno, samo kratko, e, metropolitan područja i smart cities. E, toj temi ćemo također podnijeti amandmane, ali kao što sam već rekla, mislim da je ovo jako dobar temelj i da smo na dobrome putu e, da ostvarimo suradnju sa civilnim društvom i važnim institucijama. Najprej hvala, gospođo Damato, imate riječ? Hvala. Ja bih se htjela zahvaliti. Osobito glede tri aspekta sadržana u ovom izvješću. Najprije treba podržati integrirane teritorijalne strategije. Podržati treba. Drugo, države članice treba treba koristiti sve više instrumente koji su na raspolaganju i treće, usprkos izjavama namjera vidi se da, nažalost, sudjelovanje gradova u programskom razdoblju 2014-2020 je dosta slabo. Sada prelazim na neke prijedloge. Kao prvo, e, višerazinsko upravljanje, subsidijarnost i načelo partnerstva koje je izneseno u dopis komisije nisu zastupljeni onoliko koliko bi trebali biti. To bi trebalo biti novo načelo program, izrade programa i kohezijske politike općenito koji bi trebali doista učiniti da sudjeluju urbana e, područja i svi dionici, a ne samo izabrani predstavnici. Ja ovdje govorim o socijalnim partnerima i drugim. Osobito je to važno kada se radi na izradi operativnih programa. Komisija nas je uvjeravala da će se gospodarski djenici partneri uzeti razmatranje, ali vidimo od ljudi na terenu u raznim regijama da je tu došlo samo do formalne konzultacije i bez ikakve dodane vrijednosti. Zatim, izvješće o Eurocity, Eurogradovima za 2014. Tu stoji da urbana agenda ne može samo gledati na gradove, mora postarati skladna povezanost između gradova i njihovog urbanog podru, e, periurbanog područja. Samo se tako može stvoriti stvarna regionalna kohezija i konkurentnost. I konačno u ovom izvješću ne vidim e, nikakva spomena jednom e, jako važnom pitanju, a to je urbana regeneracija koju sam ja spomenula u razmjeni mišljenja koja je održana u prosincu. Komisija i izvjestitelj e, ukazuju da su gradovi jako važni kao pokretači promjena, inovacija kada se radi o socijalnim i kulturnim aspektima. No, mislim da je važno da se osvrnemo ovdje na jedan kontekst e, mogućeg velikog povećanja broja stanovnika gradova do 2050. Tako da razmislimo o regeneriranju gradskih područja, a ne o izradi novih e, ili obnovi starih predgrađa što bi se moglo pretvoriti u getoje. Hvala. Hvala. Evo, zaključujemo sa e, doprinosima izvjestilja sjeni. Sada predajem riječ gospodinu Zeleru. Hvala gospođo predsjedavajuća i puno hvala kolegici Westfall na e, opsežnom radu koji je doveo do ovoga izvješća o politikama EU u okviru urbane politike. I mislim da smo ovdje e, suočeni sa jednim osjetljivim pitanjem. Prije pet godina, kada sam počeo raditi ovdje u parlamentu, čuo sam sa mnogih strana od kolega da su gradovi dio subsidijarnosti i da oni nemaju puno veze sa Europom. Najvažnije teme su poljoprivreda i ribarstvo, tako mi je rečeno. I to se u međuvremenu nije baš jako puno promijenilo, iako znamo, kao što je to već e, nekoliko puta rečeno, da e, većina populacije u Europi upravo u gradovima živi a kao što je rekla gospođa Westphal, postoje razlike, postoje aglomeracijska područja koje rastu, primjerice Berlin. E, Berlin e, sada E, ima e, rast populacije od 40 do 50 tisuća e, stanovnika godišnje. To je veličina jednog srednje velikog grada, znači tu se postavljaju infrastrukturna pitanja i tako dalje. Zatim tu su srednji i manji gradovi koji, koji pate zbog toga što ljudi odlaze i sve to je naravno povezano sa europskim ciljevima koje smo izradili e, u okviru strategije 2020. Već je pet godina prošlo, znači e, već je dosta vremena za postizanje ciljeva prošlo i sada se postavlja pitanje kako ćemo te ciljeve postići. Postićemo i će ih samo tako ako... se založimo e, za njih, za ljude u Europi i e, moramo slijediti te ciljeve na europskoj razini, a ne samo e, na lokalnoj razini, tamo gdje ljudi žive i rade. I e, tada E, ako ne budemo slijedili te ciljeve na svim razinama, onda to neće dovesti do pozitivnog rezultata. Zato je ovo izvješće vrlo važno. Ono što smo postigli u okviru ovog odbora za njih pet godina, e, to da se urbana dimenzije, da se urbana agenda uvrste u europsku politiku zajedno sa europskim ciljevima, da se to i osvijeste. Ne smijemo na to zaboraviti. Osim toga, treba reći da što se tiče e, partnerskog sporazuma po pitanju operativnih programa, da je jačanje urbane dimenzije malo zanemareno. Države članice rado koriste europske strukturne fondove, ali kako bi slijedile vlastite ciljeve, a E, recimo u Njemačkoj, u njemačkim saveznim e, pokrajinama e, svatko se brine za vlastite interese i to se ne smije događati. Zato mislim da ovo izvješće pruža jedinstvenu priliku da ovu temu još puta osvijestimo i da osvijestimo koliko je ona ozbiljna i kolika je ozbiljna potreba povezanosti sa europskom politikom i e, povezanosti e, lokalne razine i provedbene razine i mislim da suživot u Europi, onaj koji se u stvari nalazi u centru naše pažnje, da e, neovisno o nacionalnosti, o tradicijama, da treba uzeti u obzir to da su gradovi, mjesta gdje se ljudi iz različitih država susreću i to treba živjeti. Jer samo tako ćemo ostvariti europsku ideju. Sve teme koje, e, o kojima inače govorimo u drugim odborima poput migracija, stvaranje radnih mjesta, rast, e, gdje bi se te teme trebale obrađivati, gdje se te teme trebaju generirati i kako oblikovati politiku. Naravno potreba, potrebna nam je e, vaša potpora i zato je vrlo važno da dalje radimo na ovom izvješću i mnogi navedeni aspekti će biti e, još jedan puta naglašeni, te će to postati dobrim temeljem za daljnji rad. Mi ćemo o ovoj temi govoriti i na plenarnoj sjednici, ali ne u 11 na večer, kada su već svi kod kuće u krevetu, već u vremenu kada ćemo moći dopriti e, do javnosti i izazvati velik interes. Puno hvala. Hvala. A sada zadnji govornik, gospodin Van Nistelrooy. Hvala gospođo predsjedavajuća. Eh, da, ovo što je rekao gospodin Celer je vrlo zanimljivo. Zašto eh, ne bismo imali eh, kombiniranu razmjenu gledišta na plenarnoj sjednici sutra o ovom šestom kohezijskom izvješću i o ovom izvješću na vlastitu inicijativu? Mislim da je ovo downgrading, eh, ovo što se sada događa. Ne bismo li mogli pokušati organizirati jednu organiziranu razmjenu gledišta. Mislim da je to dobar prijedlog, no još dvije stvari želim reći. Meni nešto nedostaje u ovom izvješću, a to smo već čuli jutros. Naime, ne govori se o teritorijalnim ciljevima. Ako se ako želimo unaprijediti gradove u raspravi o Europi, onda moramo imati na umu i teritorijalne ciljeve. Jer to je dio geografskog e, prostora, to je jedan entitet koji je razvijen na vrlo različit način i usko je povezan sa regijama. Postoje velike gospodarske i socijalne razlike i to je vrlo e, e, različita polazišna situacija, ali ova teritorijalna agenda e, ona će staviti više u središte pozornosti gradove i u državama u kojima se ti gradovi nalaze. Znači radi se nešto Radi se o tome da se učini nešto u državama članicama, ne samo na europskoj razini to je dimenzija koja nije dovoljno razvijena. Zatim e, se vraćam na kohezijsko izvješće. Mislim da je to pitanje kojim bi se trebala pozabaviti komisija. I e, mislim da se ovo pitanje ne uzima dovoljno u obzir u politikama. Vi ste naveli različite aspekte koje treba uzeti u obzir te rezultate vijeća i komisije, rezultate rada talijanskog predsjedništva. Sve to treba uzeti u obzir i mislim da je vijeće već uputilo na to. Osim toga treba uzeti u obzir i urbanu agendu. Vi ste e, govorili samo o trenutačnom predsjedanju, ali niste govorili i o talijanskom predsjedništvu. A kako ćemo ostvariti napredak? Pa trebalo bi možda razmisliti o tome e, što treba e, poduzeti, jesmo li zadovoljni sa trenutačnom situacijom, mislim da bismo radije trebali reći dragi gradovi, dragi zastupnici gradova, jer danas su ovdje i zastupnici gradova s nama i jučer smo također razgovarali sa mrežom Eurocities i njima bi trebalo reći već 25, odnosno 30 godina postoji suradnja i potrebno je pozvati gradove na direktnu suradnju sa Europskom komisijom. Trebalo e, bi ih pozvati na provođenje politika i mislim da je sada pravo vrijeme da sada uključimo gradove u ove projekte Smart Cities i tako dalje. Znači potrebno je ući u novo partnerstvo također i sa Europskom komisijom i sve to trebaju učiniti i gradovi jer inače ćemo imati problem raspodjele jer gradovi su zamašnjaci razvoja i blagostanja e, i veće specijalizacije unutar Europe. Mislim da bismo trebali reći, dragi prijatelji, nemojte se više svađati i boriti, već sada je pravo vrijeme da pokušate E, sklopiti novi sporazum sa Europskom komisijom, a rezultat toga će biti, nadajmo se, poboljšanje dosadašnjih metoda. Ne znam hoće li to biti uspješno, ali trebali bi pokušati. E, nizozemsko predsjedništvo 2016. u prvoj polovici 2016. će urbanu agendu imati na umu kao vrlo važno pitanje i mislim da bi to trebalo naglasiti i u izvješću kako možemo nešto promijeniti e, višerazinsko upravljanje da, to je e, dobro, ali treba voditi i razgovore sa Europskom e, komisijom. Hvala. Ukoliko želite čuti glas e, predstavnika Eurocity, onda moramo biti malo kraći prilikom javljanja. A sada imam zadovoljstvo dati riječ gospodinu Verkerku koji predstavlja odbor regija. i izvjestitelj je na istu temu u odboru regija, a i gradonačelnik je Delta. Najviše hvala predsjedavajuća, uvaženi zastupnici Europskom parlamentu, dame i gospodo, prijatelji gradova i Europe, hvala što mi dajete, što mi pružate ovu mogućnost da vam se obratim. U svojstvu izvjestitelja odbor regija o europskoj agendi o urbanoj eh, dimenziji europskih politika. Mi smo jako zadovoljni značajem koji eh, Europski parlament pridaje ovoj temi. Gradovi urbana područja od velikog su značaja za Europu. Mi to moramo uvidjeti i uključiti na bolji način u e, europsko vođenje politike i e, reguliranje. Želim čestitati gospođi Vespalen sa izvrsnim nastom izvješća koja je uočila značaj e, gradova i urbanih područja u europskoj politici i s veseljem mogu reći da je ona saveznica da uvjerimo komisiju i države članice da treba napraviti pravi mainstreaming e, europskih politika. Dame i gospodo, ja sam gradonačelnik e, jednog grada srednje veličine od 100.000 tisuća stanovnika. Dijelom sam e, konurbacija Amsterdam, Rotterdam, Den Haag od 3 milijuna stanovnika. Dakle, znam što je manji grad, što je veći grad, i tome je tako ne samo u velikom broju e, mjesta u Nizozemskoj, već i u Europi imamo velike gradove, male gradove, srednje gradove, gradove srednje veličine, koji zajedno surađuju i svaki koristi svoje adute i na taj način posuđujemo e, kapacitete jedni drugih. I to je ono što se dešava u Europi upravo sad. Dakle, da li nam je potrebna urbana agenda? Da, svakako. Bolje bilo da se zapitamo zašto još uvijek nema urbane agende na europskoj razini. I vjerujem da je ovo propuštena prilika. Europi su potrebni gradovi. Danas e, u gospodarstvu vođenim e, znanjem gradovi su pokretači gospodarstva i tu se stvara gospodarstvo, tu se stvaraju inovacije i tu se stvara naša socijalna kohezija u tim gradovima i gradskim područjima. Urbana agenda na europskoj razini bi u priznala koliki je značaj tih regija u ostvarivanju ciljeva europskih politika i učinila je Europu konkurentnijoj na svjetskoj razini. Time bi se poboljšalo integriranje urbane dimenzije u e, europsko vođene politike i to su, to je uređivanje, izrada pravila, regulativa. Tu se ne radi samo o teritorijalnoj koheziji i o financiranju, već o provođenju zakonodavnih e, odluka i to na taj način da to mogu apsorbirati gradovi. To je ono što je gospođa Vesfal i naznačila svojim sustavom radnog upozorenja. Ponekad se to ne uočava na najvišoj europskoj razini i stoga gradovi i njihovi predstavnici to mogu e, reći e, vrhu e, europske arhitekture i reći evo evo što se dešava sa europskim mjerama na razini gradova. Želim vam ukazati na dva recentna razvoja. Dakle, Prvo jeste ustanova funkcionalne, e, funkcionalne razine i drugo e, lokalne razine. Kao što znamo, e, Europa ima jedinstvenu policentričnu strukturu koja je izgrađena oko velikih, srednjih i malih gradova i gradskih urbanih područja, što je jako važno jer ja znam da ima evo mi smo grad od sto tisuća e, stanovnika, ali to ne funkcionira kao e, grad, već kao klaster e, naseobina, a ima opet pravi gradova od 10.000 stanovnika. Dakle, želim reći da veličina, ne želim reći da veličina nije važna, ali imamo različite elemente, u, imamo različite gradove kojima nije važan broj stanovnika. Svatko ima svoju ulogu i ta uloga mora biti potvrđena i osnažena. Dakle, u ovim strukturnim e, gradovima koji surađuju s drugim gradovima i e, selom, selo je jako važno u tome svemu. I gradovi izlače e, korist iz eh, tog stvaranja aglomeracija, a nemaju eh, nedostatke ogromnih gradova. Dakle, gradovi sutrašnjice u tekstu o gradovima budućnosti komisija ukazuje na to da se mora više uzeti u obzir eh, regije na razini metropola. Danas to još nije provedeno u politiku Europske unije. Zatim druga stvar koju želim reći, primijetili smo promjenu odnosa između vlada i društva i mi to osjećamo na onoj osnovnoj razini kroz posredstvom digitalizacije, interneta i svega s tim u vezi. Građani su sve zahtjevniji, ali isto tako imaju više moći u rukama i vidimo da poduzetnici sve više su zainteresirani za svoju društvenu odgovornost i konačno gradovi sve više rade, surađuju zajedno e, u, i tu imamo četvrostruku suradnju poslo, poslovni sektor, tržište, znanost i nevladine organizacije. Dakle, ove četiri skupine sve više i više surađuju i izgrađuju na temelju svojih iskustava gradove. To je kombinacija koja smanjuje potrebni proračun e, na nacionalnoj razini. Vidimo na lokalnoj razini da se vlade povlače iz nekih polja politika, nema ih jednostavno više nisu predstavljeni i to e, prepušta prostor lokalnim inicijativama, građanima, poslovnim subjektima i zajednicama. Dakle, ljudi preuzmaju stvar u svoje ruke, organiziraju se i to ih potiče u biti da se organiziraju jer imaju više prostora na raspolaganju. I to znači da gradovi djeluju sve više kao koordinatori i neka vrsta platformi za organiziranje E, lokalnih inicijativa i pružaju potrebne usluge. Dakle, tu moramo poduzeti razne mjere na europskoj razini. Ideje jedinstvenog modela za rješavanje socijalnih pitanja na lokalnoj razini jednostavno više nema smisla, jer su svi gradovi različiti i svaki ima potrebu za vlastitim rješenjima. Europska unija mora uzeti u obzir te nove odnose na lokalnoj razini i e, diversifikaciju, odnosno raznolikost pristupa za rješavanje socijalnih izazova i problema. Kako bi se postrali da su ova dva e, razvoja uključena u izradu politika na europskoj razini, naš odbor, odbor regija poziva komisiju da izradi bijelu knjigu za integriranu urbanu agendu. Mi ovo tražimo kako bi došlo do prave integracije urbane dimenzije i to nakon skoro 20 godina rasprava i više izjava, deklaracija, rasprava, vrijeme sada da se djeluje. Dakle, u okviru ove bijele knjige trebalo bi biti uključeno sljedeće. Kao prvo, više integrirani pristup za izradu politika trebalo bi stvoriti prave uvjete za gradove da e, stvore, e, da privlačan način, e, privlačne životne uvjete. Kao što rekao, 70% politika se provodi na, urbanoj, na lokalnoj e, razini. Dakle, urbana agenda nije samo nešto što se tiče teritorijalne kohezije i financija, već e, konkretno i reguliranja, boljeg reguliranja, ponekad i manje E, manjeg reguliranja, barem integrirano reguliranje kako bismo mogli raditi s tim i kako bismo bili pravi pokretač za zapošljavanje i gospodarski rast. Drugo, tražimo dublju urbanu dimenziju u e, EU fondovima. Europski odbor regija je zadovoljan boljom inkorporacijom, urbanom dimenzijom i e, u ovom programskom razdoblju kohezijske politike i moramo danas zaključiti da urbana dimenzija u biti ima manju da se pridaje manje pažnje na, e, od Europske komisije. Europi su potrebni e, gradovi za gospodarski razvoj i zapošljavanje i stoga bi Europska unija trebala pomoći financijskim sredstvima europskim gradovima europske gradove. Treća stvar jeste da bi Europska mogla staviti na raspolaganje platformu za razmjenu najboljih praksi. Mnogi gradovi rade sa lokalnim partnerima na prilagođenim na izradi prilagođenih rješenja za njihove izazove i probleme. I rješenja ponekad su e, skrojena za konkretne slučajeve, ali mogu biti korisni i za druge gradove. Tako da bi bilo dobro da komisija stavi, stvori, osnovu jednu e, platformu poput Turbaca i Civitasa i drugih e, mogu se stvoriti i formirati druge platforme za razmjenu najboljih iskustava. Dakle, mi bismo željeli imati učinkoviti i više integriran metod za razmjenu najboljih prakse. Sve ovo zahtjeva novi pristup novi način upravljanja na lokalnoj e, europskoj razini. I stoga nam treba taj novi e, model upravljanja. Ovdje se može govoriti o kulturnim, strukturnim e, elementima unutar, dakle na europskoj razini, ali isto tako i na lokalnoj razini, tako da trebamo učiti jedni od drugih i raditi zajedno na izradi ovog modela više razinskog upravljanja. Dakle, mi trebamo raditi na, ovoj na izradi ovog modela. Sada e, citiram Johannesa Hana, više povjerenika, koji je rekao da će budućnost Europe biti izrađena u gradovima i ako to ne napravimo na valjan način u gradovima, onda to nećemo napraviti uopće ispravno. Hvala na pozornosti. Thank you. Thank you very much. Najša hvala. Želim zahvaliti predstavniku komisije što je, koji je došao ali s obzirom na raspored e, već kasnimo, zamoću vas e, da pošaljete svoje komentare u pisanom obliku tajništvu i mi svakako imamo obvezu da to proslijedimo svim zastupnicima, članovima odbora regiji. Gospođo Vestvali, imate riječ. hvala gospođo predsjedavajuća. E, ja bih rado još čula izlaganje komisije, šteta. Možda bi mogli bolje uskladiti svoje vremenske planove jer mislim da su ovo dvije važne teme o kojima smo govorili jutros i Eurocities e, bi također trebao doći do riječi predsjednik Jurositisa. Ja mislim da e, amandmani, da će oni sigurno biti vrlo informativni i vrlo opsežni i želim reći da je normalno da se e, sastanemo nakon prvog e, izvješća, ali zbog rasprave koju smo sada vodili, ja pretpostavljam da e, bi bilo dobro da se već idući tjedan sastanemo, jer je to vrlo važna tema. Želim reći nešto o povjereniku za gradove E, mislim da me niste dobro shvatili. Ne radi se o tome da dodatno zaposlimo nekoga, da stvorimo dodatnu instituciju. Gospodin Van je upravo citirao nekadašnjeg povjerenika Hana koji je bio veliki borac za urbanu politiku. No, ipak on u zadnjih pet godina nije uspio pojasniti što u komisiji znači politička odluka vezano za urbana pitanja i mislim da je potrebno da se stvori jedna jasna pozicija koja će imati ovlasti intervencije i ovlasti da kaže pažnja ovo što sada radite ima veliki utjecaj i na urbanu politiku znači o tome se radi kao dodatno objašnjenje. Ja mislim da me niste dobro shvatili i mislim da bi zato povjerenik e, za gradove, slično kao i povjerenik za ravnopravnost spolova u Njemačkoj, bi e, bila dobra ideja. Ali idući tjedan mi ćemo pokušati organizirati prvi sastanak. Mislim da je jako dobro da imamo dovoljno vremena za raspravu i da ja se zalažem za to da organiziramo razmjenu gledišta u Štrasburu e, na plenarnoj sjednici vezano za izvješće Tamaša Dojča jer to će sigurno potaknuti Europu na razvoj. Hvala. Thank you very much. Uh, now we have... Hvala lijepa. Sada imamo 15 minuta da saslušamo uh, predstavnika Eurocities, odnosno predstavnika iz jednog od gradova koji je član mreže Eurocities. Uh, želim zamoliti prevoditelje da nam dopuste da produžimo sastanak za pet minuta kako bismo imali mogućnost saslušati poruke mreže Eurocities. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Zahvaljujem vam na ovoj prilizi, prilici da Eurocities, mreža Eurocities da doprinos vašoj raspravi o urbanoj agendi. E, ta mreža se sastoji od velikog broja gradova. E, mi smo politička platforma i ja vjerujem da je bitno osigurati da se osigura trajni angažman e, naših gradova na radu za urbanu agendu. Bitno je da imamo redovite prilike da damo doprinos e, aktualnim raspravama. Drago nam je što smo u mogućnosti doprinijeti vaše raspravi danas. Želim čestitati gospođi Vestval na njezinom e, nacrtu izvješća o urbanoj dimenziji europskih politika. E, tu je naveden iz razloga zašto nam je potrebna europska urbana agenda. Želim naglasiti tri e, važne točke prije nego što prijećem na neke konkretne prijedloge. Zašto nam je potrebna urbana agenda? Prvo i prvo, e, u europskim gradovima su i najveći izazovi i najveće prilike. E, gradovi, metropoli e, e, i urbane konglomerati igraju veliku ulogu na europskoj razini. Gradovi su važni za europsku konkurentnost. Kao drugo, većina prioriteta nove komisije imaju snažnu urbanu dimenziju šira europska agenda mora biti svjesna kapaciteta gradova da daju svoj doprinos, odnosno potaknu novi e, početak za Europsku uniju. Europske politike imaju veliki učinak na naše gradove u svim područjima i što se e, tiče svih e, područja života. Potrebna nam je e, transparentni i koherentni e, cilj što se tiče učinka europskih politika na gradove. E, naravno, bitno je da se ne stvara dodatno zakonodavstvo koje gradovi moraju implementirati, već se veliki dio europskog zakonodavstva mora implementirati na razini europskih gradova. Ono što bih e, predložila je da se ostvari jedan zajednički pristup e, Što se tiče prijedloga komisije, kako ćemo ćemo to provesti u praksi. Postoje neke konkretne inicijative koje želimo vidjeti na razini Europske unije. Ne prepodržavamo prijedlog u nacrtu izvješća da se e, e, da se e, u Europskoj komisiji imenuje povjerenik za gradove mislimo da bi to bilo važno i da bi to omogućilo bolju da bi to e, komisije omogućilo, bolje omogućilo koordinaciju zakonodavstva i e, uzimanje u obzir urbane razine. E, uključivanje gradovi su već uključeni u neke ekspertne skupine u komisiji i to se pokazalo dobrom praksom. Kao treće pozdravljamo prijedlog izvjestiteljice za e, redovite urbane samite gdje bi dionici sa svih e, razina e, sudjelovali kako bi dali svoj doprinos razvoju europskih politika odnosno njihovoj koordinaciji na urbanoj razini. E, moramo također jasno reći gdje želimo vidjeti urbanu agendu na dijelu. Jasno, važno je ako želimo angažirati naše građane, naše gradove i vlade. Jasno je da urbana agenda ne smije postati nova europska politika Dakle, izvjestiteljica je u pravu kada kaže da Europa 2020. 20. već e, navodi e, već sadrži strategije e, i da se radi sad samo o tome da se sagleda njihov učinak na urbanoj razini. Dakle, postoje mnoga, mnogi prioriteti kao na primjer gradovi su e, e, motor e, novih radnih mjesta i održivog razvoja Nadalje, važni su, važno je ostvarenje ideje pametnih gradova, zelenih gradova, sve su to područja gdje vidimo potencijal da e, urbana agenda da e, svoj doprinos nošenju sa izazovima s kojima je suočena Europska unija. Kao konkretan primjer želim spomenuti da je mreža Eurocities danas e, e, objavila deklaraciju o radu. Tu smo uključili partnerstvo sa Europskom unijom na svim razinama upravljanja i u svim sektorima e, kako bismo zajedničkim snagama se e, borili protiv trenutne krize zbog nezaposlenosti. Što se tiče našeg zahtjeva e, odboru regiji kako bi se e, realizirao urbani razvoj potrebna nam je suradnja sa odborom regije Europskog parlamenta bitno je da se ostvari suradnja između gradova, regija i ja, mi vas ohrabrujemo u tome da postanete politički e, inicijatori i pokretačka snaga razvoja na tom području. To će podržati potragu za praktičnim rješenjima, e, za rješenja e, izazova sa kojima smo suočeni. ćete važnu ulogu e, za koordinaciju e, politika koje predlaže Evropska komisija. E, dobro je poznato da svi na svim razinama moramo sada postići više sa manje sredstava za vrijeme vašeg mandata vi ćete nadzirati provedbu novih e, strukturnih i investicijskih fondova. I da zaključim, želim naglasiti da je urbana agenda na kraju krajeva e, da se tu radi o strateškim izazovima sa kojima su gradovi suočeni gradovi i e, područja koji ih okružuju ovise jedni od drugima kako bi se našla učinkovita rješenja gradovi E, naravno um, imaju velike koristi od okolnih područja i tu se mora ostvariti međusobna suradnja kako bi Europa postala konkurentnija. Zato je Europska urbana agenda važnija, važna i tu se radi o mnogo više nego o samo o gradovima. Radi se o tome da se ostvari pametna, inkluzivna i održiva Europa. Hvala na pažnji. Thank you. Thank Hvala lijepa. Sada zamjenica gradonačelnika Nan, Nanta. A sada riječ ima gospodin Burgov. Hvala lijepa. Želim vam zahvaliti na prilici da sudjelujemo na današnjem sastanku. Ovo je izuzetna prilika za mene kao gradonačelnika jednog bugarskog grada da budem u direktnom kontaktu sa Europskim parlamentom u ime svojih sugrađana. Moje sudjelovanje danas je doista prava demokracija na dijelu, solidarnost na dijelu. Te temeljne evropske vrijednosti u skladu sa mojom idejom da vam danas prezentiram situaciju jednog srednje velikog grada na istoku, u istočnom dijelu Europe, grada koji pokušava biti ambiciozan, živjeti održivo i u skladu sa interesima svojih građana. To je četvrti po veličini grad u Bugarskoj i ima svoje specifične izazove. Mi također moramo učiniti više da bismo bili priznati kao dobro mjesto za život i rad. Mi smo aktivni u privlačenju e, stranih ulaganja kako bi se stvarala nova radna mjesta, investicija koje su nam vrlo važne. Dakle, mi smo naravno e, jedinstve, jedno jedinstveno okruženje, međutim e, grad se razvio kao središte teške industrije, a ne kao središte kulture i turizma. I mi sad ponovo promišljamo naše ciljeve za budućnost kako bismo stvorili jednu ravnotežu i održiv e, gradski, gradsku sredinu i kako bismo ostali konkurentna sredina. I drago nam je što možemo reći da smo e, u 2014. zabilježili porast od 36% kad je riječ o e, posjetiteljima, turistima koji su posjetili naš e, grad. Što se tiče zapašljavanja, tu također ulažemo napore, imamo dobra, dobru suradnju sa poslovnim e, sektorom e, u našem gradu i sve više se smatramo ne gradom na rubu Europe nego e, gradom u srcu Europe. Zapravo imamo jednu dobru komunikacijsku infrastrukturu, a to je preduvjet za naš daljnji razvoj u sklopu transeuropskog koridora. 2014. naša zračna luka imala je preko 2,5 milijuna e, putnika koji su prošli kroz tu zračnu luku, a također i naša morska luka dobro funkcionira. U periodu 2007. do 2014. imali smo 37 projekata koji su odobreni, odnosno dobili sredstva iz europskih fondova. 21 od njih e, su uspješno dovršeni, više od 73% plaćanja E, je već izvršeno. Ali to su samo brojke, a ono što je važnije je kvaliteta, važnija je uvijek kvaliteta nego kvantiteta. Ono čemu mi težimo je sinergija, odnosno usklađivanje različitih elemenata našeg urbanog okoliša i tu se također oslanjamo i na fondove na nacionalnoj razini. Nastojimo nadograđivati na ciljeve koje smo već postigli i europski fondovi znače inteligentan, održiv i uključiv rast što znači investicije u infrastrukturu, u okoliš, u gospodarski rast, u kulturu što je element neophodan da bi se naši sugrađani osjećali dobro u svome gradu. Kao što vidite na ovim slikama, e, ovo su neke od stvari koje smo postigli, kojima se grad ponosi. Ovo su se projekti koji su financirani iz financijskim instrumentima e, koje sam spomenuo. Dakle, to je jedan novi horizont za nas. Grad je onoliko velik koliko su velike njegove ambicije, da parafraziram poznatu izreku. Rezultat koji smo postigli je promijenio lice našeg grada, to doista mogu reći, a to je i jedan od ciljeva koje smo si postavili kad je riječ o periodu koji je pred nama. Dakle, želimo nadograditi na ono što smo već postigli još ambicioznijim projektima e, za održivi urbani okoliš, za e, veću energetsku učinkovitost, očuvanje našeg, e, naše kultur, našeg kulturnog nasljeđa. Dame i gospodo, nadam se da sam vam uspio e, dati neku ideju, stvoriti predođbu o e, onome što radimo u mom gradu. Mi smo bliži Europi nego što se čini. A podrška za gradske, gradska središta kao što je naše od e, strane Europske unije i urbana dimenzija europskih politika prati nas već neko vrijeme i ja vjerujem da smo mi živi primjer toga. Dodana vrijednost takve agende kako mi to gledamo je nadilaženje sektornih diferencijacija, odnosno e, urbani život e, e, zahtjeva jedan holistički pristup. Mreža Eurocities je, na primjer, jedan takav projekt gdje se priznaje uloga gradova kao pokretačke snage za razvoj. od gradova do nacionalne razine možemo očekivati sve uspješniji sve uspješnije programe koji će dati svoj doprinos nacionalnom razvoju. I na kraju, iako ne najmanje važno, urbana agenda će omogućiti urbanim zajednicama da direktno međusobno e, komuniciraju sa europskim institucijama E, i da konačno budu priznate kao ravnopravni partner u razvoju europskih politika. Hvala lijepa na pažnji. Hvala vam lijepa na zanimljivoj prezentaciji. Ja ću učiniti sve što je moje moći kako bih prezentaciju poslala svim članovima odbora, a sada ćemo pa ćemo imati priliku vidjeti sve detalje koje e, danas niste mogli spomenuti. Hvala vam na prezentaciji, hvala lijepa prevoditeljima, e, hvala kolegama koji su e, danas bili nazočni. Završavamo ovim dopodnevni dio sastanka, nastavljamo popodne u tri sata. Hvala.